We I open our Otvaram poslijepodnevnu sesiju našeg današnjeg sastanka odbora regija. Tako nas je malo, moram to primijetiti. Glavne E, predmete, dakle zapravo središte našeg poslijepodnevnog sastanka je javno saslušanje posvećeno temi pojednostavljenje i smanjenje birokracije europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Kao što dobro znate, to je inače stalni predmet naših diskusija o kohezijskoj politici i u kontekstu smanjenja troškova i kompletnog volumena upravljanja. I naravno, vi znate da se tu priprema i jedan kompletan zakonodavni paket za sljedeće razdoblje do 2020. Cilj tog bi bilo da se pojačaju učinkovitost kao i transparentnost korištenja svih sredstava iz europskih investicijskih fondova, odnosno fondova za regionalni razvoj. Tu su uvedeni čitav niz harmoniziranih pravila za sve fondove, kao i simplificirani simplificiranje naših troškova za lokalne zajednice. Bitno je vidjeti naravno u srži svih tih napora jasno korisnost koriste za direktne lokalne razine i lokalne e, naše aktere. Implementacija tih mjera je jasno jedan bitan dio odgovornosti našeg odbora regije. Stoga sam, imam tu čast da četiri stručnjaka za te teme danas smijem pozdraviti na našem sastanku. Program ovog našeg sastanka vam je dostavljen već, pa prema tome znate o čemu ćemo govoriti. Dakle, i kako ćemo nastupiti na ovom saslušanju. Prvo će naši gosti po 10 minuta održati svoje prezentacije, a nakon toga imaju riječi predstavnici Europske komisije za bilo kakve napomene i potom svi naši članovi za diskusiju. Dakle, kao prvo ću sada predstaviti naše goste. To je dr. Angelika Haupt Angele, izvršni direktor u Europskoj instituciji za europske općine i regije, zatim gospođa Kampena iz Pulja u Italiji i gospodin Georg Ries iz Baden-Württemberga koji vodi jedan institut tamo koji se tim bavi Zatim profesor Vasile Dugavesa, sveučilišta Zapad u Temišvaru u Rumunjskoj, koji se također tim bavi. Započet, ćemo sa gospođom doktor Angelikom Potnögele, koja ima 10 minuta za prezentaciju svoje teme. Hvala lijepo predsjedavajuća i hvala ovom odboru da su nas pozvali kako bi prezentirali svoje iskustva na spomenute temi. I samo da kažem nešto o našoj organizaciji. Mi predstavljamo nacionalnu udruge lokalnih vlada i moj doprinos e, danas zapravo se zasniva na materijalima koje su informacijama koje smo dobili od naših članica naše organizacija i jedan veliki dio njih upravo radi na implementaciji i provedbi operativnih programa i sredstava koje su dobili iz europskih različitih europskih investicijskih fondova. Mi smo vam pripremili jednu prezentaciju koju, dakle, u fajlovima, mislim, printout koji ste dobili u materijalima, ali možemo vam dostati biti i u elektronskom obliku. Dakle, ono ukratko što možemo govoriti je da se već po, na, postiglo jako puno u simplifikaciji za naše korisnike i da smo tu puno uspjeli kada smo se pozabavili Mm, jednom kraćanjem i rezanjem upravljanja i svih troškova koji su s tim u vezi. Međutim, uvjetima integrirana fondova i integriranja sredstava postoje došlo do stanovite razine frustracije zato što su uredbe Europske unije ponudile samo okvir za učinkoviti teritorijalni razvoj preko statusa posrednika ili preko statusa ITIA, odnosno integriranih teritorijalnih ulaganja, ali isto dobro su zemlje članice bile vrlo nevojke integrirati i razvijati fondove na taj način u praksi na terenu. To se uglavnom sve skupa vrat svodilo na teoriju. Ali ja ću sada krenuti sa harmonizacijom pravila. Mi visoko cijenimo jedan e, pristup više fondovski, multifondovski. Međutim, to je jasno, ostaje sve u teoriji, vrlo je to teško u praksi primijeniti jer postoje dalje različita pravila, različiti pristupi kod različitih fondova. Naravno, bitno je i ko je u to involviran od strane evropskih institucija, jer ako su različiti fondovi, onda su to nadležnosti različitih glavnih uprava. Zbog toga bismo mi dali sljedeći prijedlog. Da se instrumenti koji su predloženi u novim uredbama, kao što su uredbe o posredničkim tijelima, o samom integriranom teritorijalnom ulaganju koji za sada još i čitav niz drugih koji za sada još nisu usvojeni a mi se bavimo isto tako i razvijanjem dakle i završavanjem jedne studije kako će izgledati iti, dakle to integrirano teritorijalno ulaganje kasnije u zemljama članicama dakle mi smo mi vjerujemo da će to ići u jednom drugom pravcu od same simplifikacije i tu smo vrlo oprezni. Zbog toga bi zaista htjeli pozvati Europsku uniju da krene prema zajedničkim procesima i da harmonizira svoje procedure gdje god je to moguće. I da mislimo da je prvi dobar korak bio, a sigurno, da se, se harmonizirala pravila pristupa različitim fondovima, ali nije dovoljno. Na duge pruge isto tako predlažemo da se napravi jedan jedinstvena metoda kojom bi se na bilo kojoj lokalnoj razini pristupalo traženju sredstava iz fondova. Mislimo da bi se to moglo preko jedne vrste one stop shopa regulirati, gdje bi svi koji traže sredstva podnose zahtjeve, mogli se obratiti i onda bi to dakle to bio jedan najjednostavniji način. U ovoj prezentaciji koju smo vam mi pripremili i dali u materijalima imate čak i neke konkretne primjere kako smo mi to zamišljali. Druga stvar je činjenica da fleksibilnost nije još uvijek postignuta. Komisija je odredila prioritete i odredila postotke za nacionalne programe. Međutim, kako smo mi smatramo da upravo male zemlje članice nemaju nikakvu fleksibilnost kod izbora. Evo, konkretni primjeri su vam u našem pozadinskom materijalu koji smo vam podijelili, je recimo nizozemska. Zatim neproporcionalnost kod pitanja financijskih revizija i nadzora. Mislim da vam to nije ni uopće čudno, i vas ne čudi što smo tu dobili jako puno doprinosa od naših članova i naših kolega, koji stalno govore da i dalje imaju strukturalni fondovi kad se iz njih povuku sredstva podliježu vrlo više slojnom financijskim revizijama. Pri čemu onda u različitim interpretacijama različitih financijskih revizora dolazi do različitih rezultata financijske revizije, što naravno onda stvara popriličnu pravnu nesigurnost kod nadležnih tijela. Zatim, ključni kriteriji koji bi bili za, bitni za ovu simplifikaciju je naravno smanjenje svih inspekcija. Trenutni broj je toliko velik da je definitivan teret. Neke države su uvezle recimo nacionalne deklaracije koje zapravo dovode do toga da imamo manje kontrola koje dolaze, pogotovo iz Europske komisije. Europska komisija e, tendira tome da poveća broj kontrola kao i podnošenje izvješća samom iz samom revizorskom sudu. Mislimo da to može dovesti do različitih disproporcionalnih odnosa među zemljama članicama. Revizorski sud pretpostavlja da su sve zemlje potpuno homogene i da se jedan problem koji se u jednoj zemlji događa ponavlja naravno onda u svim zemljama, ali to nije tako, to nije slučaj, nije ista situacija među svim zemljama. Zbog toga smatramo da treba kod svake financijske revizije, barem se mi zato E, zauzimamo se treba manje koncentrirati na eventualne sankcije kazne za one koji su pogriješili, nego se treba više koncentrirati na to kako pomoći, kako riješiti problem i apsolutno to individualno bazirati, a ne ista načela primjenjivati na sve zemlje jer su sredine potpuno različite. Nadalje tražimo i da bude jedna procjena rizika koja je totalno konzistentna sa svim europskim pravilima i svim savjetima i napucima koji su revizori napisali. Zatim, lakši procesi bi trebali biti delegirani na nacionalne revizorske institucije, primjerice, jednostavna informacija i mogla bi se uvesti u jednostavnom sustavu financijske revizije u kojem bi onda zapravo koristi imali, iz čega bi koristi zvukli sve involvirane stranke. Inače, sve što se događa u srednjoročnom programu ne bi se trebalo naknadno ponovno otvarati. Naime, ključno je da se, da se dakle vlasti koje time upravljaju na vrijeme obaviste kako kasnije ne bi naknadno imali kontradikcije i naknadno otvarali različite slučajeve. I na kraju potrebno je više transparentnosti u čitavom revizijskom postupku kako bi komisija mogla njihove nalaze već u jednom ranoj fazi procesa objaviti kako bi se mogli svi lakše spremiti za eventualno kasnije faze pomirbe i nagodbe. Na kraju, mislimo da je velika šteta što su komisija i zemlje članice odustala od zajedničkih akcijskih planova. Oni su naime imali jedan potencijal da smanje birokraciju i pogotovo i birokraciju nepotrebno vezano za financijske revizije na jednu razumnu i puno povoljniju e, mjeru. Mislimo da bi se trebale u novim uredbama koje su u fazi donošenja trebali ponovno predvidjeti uvođenje zajedničkih akcijskih planova. I isto tako smatramo da su smjernice za djelovanje koje su nam date od strane Europske komisije bile prekasno donesene i mi znamo da su recimo za same smjernice za naše CLD-ove, lokalne e, razvoj kojim upravljaju zajednice i došla tek potkad 2014. što je apsolutno prekasno jer su lokalne zajednice već krenule sa tim novim načinom rada i upravljanja i bez tih smjernica. Prema tome pozivamo komisiju da bude ipak malo točnija i da to brže radi. I na kraju mislimo da bi cijela ta pojačana transparentnost i simplifikacija načina upravljanja i troškova po koristila svima, pa isto tako i zakonodavcima u pripremi novih uredaba. Na kraju mislimo da bi trebalo vidjeti kako će se fondovi koristiti kod e, kombinacije sa državnim potporama. Mi smatramo da smjernice koje je dala Europska komisija, da su one apsolutno ciljaju na upravna tijela, ali ne dovoljno na sve korisnike. Generalno govorivši, mislimo da nema potrebe baš za izgradnjom kapaciteta više u zemljama članicama, jer one toga već imaju dosta. same vlasti koje time se bave, trebaju biti jednostavno više koristiti naš tematski cilj broj 11, to je naravno institucijski izgradnje kapaciteta i tehničku pomoć koju mogu dobiti od komisije. Naše glavna pitanja ostaje što je uopće pojednostavljenje, možemo li se složiti da imamo jednu zajedničku definiciju, koji je njezin cilj i koji treba biti glavni korisnici takvog pojednostavljivanja i na kraju kako možemo postići te ciljeve. Vjerujemo da bi bilo vrlo korisno involvirati sve sudionike, koji su pogođeni u taj proces tog javnog razmatranja i zatim zauzeti jedan vrlo hrabri pristup. Za lokalne i regionalne vlasti rješenje bi se trebalo zasnivati naravno na povjerenju, delegiranoj odgovornosti za središnju vlast i naravno okviru unutar jednog jasno određenog okvira sa vrlo jasno, precizno određenim ciljevima. Hvala vam lijepo na ovoj prezentaciji, a sada ću dati riječ gospođi Ana Marije Kamendeu koja će govoriti o integraciji koncentraciji integraciji za fondove ERDF i ESF kako bi se promovirale socijalne inovacije. Pitanje je da li nam trebaju nova pravila ili nove alatke. Hvala, ja ću dopuniti ovu temu pojednostavljenja i korištenja strukturnih fondova. Budući da sam odlučila se usredotočiti naročito na tematski cilj broj 9 novog programskog razdoblja 2014-2020, zato jer je to također e, i programsko područje gdje se potiče pojednostavljenje. To je tematski cilj gdje postoji važna ovoza kada je riječ o raspodjeli sredstava iz Europskog socijalnog fonda, naročito za suzbijanje siromaštva i za promicanje aktivnog socijalnog uključivanja, a također postoji još jedna obveza, a to je integracija sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i socijalnog fonda u Sicilija. E, u Apuli upravljam e, službom za društveno i sanitarnu integraciju i na posljednjih nekoliko mjeseci smo radili na našem operativnom planu za 2014-2020 i također smo odlučili iskoristiti u potpunosti ponudu Europske unije da razradimo jedan temeljiti program nakon prethodnog programskog razdoblja gdje smo upravljali posebno e, Fondom za regionalni razvoj i socijalnim fondom e, sa potpuno drugačijim pravilima, kao što je rečeno prije, ali također i sa drugačijim postavkama planiranja koje su zapravo dovodile do toga da se sve to odvijalo paralelno bez međusobnog dopunjavanja. Ovo nam je sada doista važna prilika i zbog toga smo to odlučili tako riješiti. Dakle, u odnosu na ovo prethodno iskustvo, dakle dvogodišnju rad na ovom operativnom programu, želim istaknuti neke aspekte za koje smatram da još treba doraditi naročito usklađivanje propisa između nacionalnih zakonodavnih okvira i europskog, ali također smatram da treba približiti i pravila kojima, koja upravljaju socijalnim fondom i sustav koji omogućuje korištenje sredstava iz drugog fonda, odnosno fonda za regionalni razvoj. Neću nikako duljiti, naravno evo, ovo sam već spomenula, dakle spomenut ću još nešto što se tiče nacionalnih, regionalnih e, i europskih programa koji su namijenjeni zapošljavanju i obrazovanju, također suzbijanju siromaštva i društvenoj uključenosti. No, u svakom slučaju, drugo važno pitanje je sustav e, subjekata koji su uključeni u ciljeve novog programskog razdoblja. Dakle, novo programsko razdoblje obuhvaća brojnije dionike, zato je u razradi naših e, programa, ali ne samo naših nego i drugih zemalja članica, sudjeluju sve lokalne vlasti, ali također i privatni subjekti i e, neprofitne organizacije, takozvani subjekti e, socijalnog gospodarstva. Dakle, imamo širu lepezu sudionika jer sadašnje programsko razdoblje predviđa upravo to, dakle javno-privatna partnerstva i slično. Pravni okvir za e, socijalni fond i e, za fond za regionalni razvoj je vrlo bogat i zapravo oslanja se na regionalna tijela koja već posjeduju i radne prakse i također sustave postupaka, ali i sustav nadzora, no o tome ću nešto reći kasnije, koji proizlazi iz podijeljenog upravljanja fondovima i također podjele između privatnih i javnih subjekata i također proizlazi iz razlikovanja promicatelja i korisnika intervencija i onih koji provode ove intervencije. Evo, primjera radi. Važan dio tematskog cilja za društvenu uključenost zahtjeva središnju ulogu i u operativnim regionalnim programima i također u nacionalnom operativnom programu našeg ministarstva za rad i socijalnu politiku. Dakle, važna uloga upravo pripada općinama i gradovima, odnosno lokalnim tijelima. To će biti tijela lokalne uprave koja će biti objedinjena u grupne organizacije dakle, koje sežu izvan lokalnih granica, a E, općine i gradovi će u svakom slučaju ovdje biti korisnici, no istovremeno će e, raditi na provedbi nekih aktivnosti i radit će na odabiru i e, aktivnosti i također izvođača, a sudjelovat će i u višedimenzionalnom ocjenjivanju korisnika, odnosno onih kojima su sve te aktivnosti namijenjeno. I to je doista značajna uloga, no zahtjeva također i značajne kapacitete upravljanja fondovima i također nadzora nad fondovima koji su uvijek na visini zadatka. Naše iskustvo iz prethodnog programskog razdoblja naučilo nas je da upravna tijela kako bi povezala nacionalne propise sa europskim propisima izdaju uvodiče za obračunavanje nadzora i korištenja sredstava i to je dalo značajne rezultate i u smislu savršavanja, da se tako izrazim, treninga tih subjekata koji moraju koristiti izore financiranja. Naravno, ako e, sagledavate različite pravne okvire koje donose različita tijela i povezivanje toga sa korištenjem strukturnih fondovima nije jednostavno. No, želim dodati da su svakako bili bile korisne smjernice za obračun koje su se odnosile na e, fond za regionalni razvoj i za potrebe socijalnog restrukturiranja e, teritorija, zato jer smo uz te smjernice za obračunavanje sredstava smo razradili i sve smjernice koje su potrebne upravnim tijelima i za prvu razinu i za drugu razinu nadzora i to koristimo za sve kontrolne mjere. I to je nešto što treba nastaviti u ovom programskom razdoblju kako bismo vidjeli da zapravo nadzorna tijela nisu odvojena u odnosu na upravna tijela, upravljačka tijela. Tako da i izvođači moraju znati što se radi u smislu nadzora, a to je važno zato jer je to korisno za razradu projektnih dosjea koji će onda proći redovan postupak u smislu upravljanja, što će također i pojednostavniti kontrole. No, u vezi sa kontrolama postoji također i pitanje usklađenosti sa vrstom projekta, sa opsegom projekta i također sa kategorijama e, sudionika, odnosno provedbenih izvođača. Dakle, treba ako koristimo e, kontrolne popise za e, projekte koji su raznorodni i koje teško možemo uokviriti i uklopiti u sadašnje programsko razdoblje, a tu želim spomenuti naglasak e, koji se u novom programskom razdoblju stavlja na dosta obsežno područje društvenih inovacija. Dakle, to je jedno područje gdje će inovacije predstavljati doista veliku novinu u pojedinim teritorijalnim kontekstima i to će podrazumijevati i daleko veću složenost. Ako budemo radili sa istim kontrolnim popisima, onda postoji opasnost e, da će se opteretiti sustav upravljanja, tako da će se zapravo činiti samo da je cilj ispravno upravljanje, ali ispravno upravljanje bi trebalo zapravo biti zajedničko obilježje svih naših djelatnosti, a naši ciljevi su promjene na teritoriju i inovacije koje treba iskušati u suradnji sa različitim subjektima. istika delle eh, attività che si vanno, eh, che si vanno a promuovere in particolare. Kada je riječ o aktivnostima koje se promiču u okviru cilja aktivnog društvenog eh, sudjelovanja i uključivosti i suzbijanja siromaštva, treba promicati suradnju između javnih i privatnih subjekata i Zapravo, sama inovacija stoji u tome da se iskušaju neuobičajni ili novi oblici javno-privatnog partnerstva u okviru korištenja fondova, recimo tu mislim na mrežna partnerstva ili slične oblike suradnje na e, teritoriju, također zajedničko dijeljenje resursa, welfare sharing, to nije više samo u literaturi, nego naše zajednice proživljavaju svakodnevno doista važne događaje i promjene. I kada bismo ih eh, htjeli sada uklopiti u dva sustava pravila za ova dva različita fonda, onda bismo naišli na poteškoće, zapravo smo, bismo eh, izazvali suprotnu reakciju od teritorija. Oni su spremni upravo eh, staviti naglasak na e, žarišta socijalne inovacije. Dakle, kada je riječ o fondu za regionalni razvoj, on zapravo e, raspolaže instrumentima koji odvajaju umjesto da se nadopunjuju. Imamo jedan e, višestruki program u osnovi, mi ćemo nastojati što više integrirati fond za regionalni razvoj i E, fond socijal, e, socijalni fond, no ironija je u tome što ne raspolažemo mjerama koje nam omogućuje e, da provodimo jednu sveobuhvatnu kontrolu. I osim toga želim dodati još nešto. Mi razgovaramo sa dve glavne uprave kada radimo na više sektorskim programima i također kada radimo na lokalnim akcijskim planovima koji okupljaju oba izvora sredstava i također kada mm, dolaze tijela za nadzor iz Europske komisije, primamo odvojeno predstavnike revizorskog suda, komisiju, zatim imamo reviziju i reviziju aktivnosti revizije zemalja članica i ono što je ponekad smiješno jest da se uzimaju kao predmet razmatranja isti projekti. Dakle, uzrokovanje koje se vodi svake godine odnosno na prethodnu godinu na projektima može biti analiza koja se vodi na način da se uzmu isti projekti da se pregleda cjelokupan skup projekata od strane svih nadzornih tijela umjesto da se obustavlja rad svaka ili tri ili četiri mjeseca zato jer dolazi predstavnik nekog različitog tijela. Tu govorimo o javnim i o privatnim subjektima koji nemaju posebnu strukturu za upravljanje strukturnim fondovima, jer oni ulaze u život, u ustroj cijele te organizacije i zbog toga im je potrebna potrebno jedno pojednostavljenje, takozvani streamlining. Dakle, prije nego što se uvedu načini pojednostavljenja u sustav odredaba mogli bismo e, razmisliti o racionalizaciji postupaka koji su nam naloženi. Naravno, e, mnogo toga se odnosi i na e, nacionalna um, upravljačka tijela ili na lokalna upravljačka tijela nemaju možda mnogo dodirnih točaka sa europskim tijelima, no ipak. E, mi smo poduzeli jedan značajan napor koji je bio i kulturološke prirode, odnosno zahvaljujući iskustvima iz prethodnog programskog razdoblja e, smo sada obratili veću pozornost na struko integrirane programe i naravno želim se osvrnuti i na E, programe sa višestrukim podlogama i mi smatramo ipak da u prvom razdoblju u najmanju ruku s obzirom na sadašnje stanje zakonodavnog okvira zapravo sve te aktivnosti će se odvijati paralelno bez međusobnih doticaja, a neće omogućiti učinkovito upravljanje. Dakle, doći će do otpora na teritoriju unatoč naporima koje mi činimo kao upravljačko tijelo kako bismo nadoknadili ovu fragmentiranost pravnog okvira koju nam zapravo zadaju druga nadležna tijela. Hvala lijepo. Malo smo i imamo stanovitih problema sa našim tajmingom, ali riječ sada dajemo našem sljedećem gostu stručnjaku, doktoru Georgu Risu, upravitelju EFRA iz Baden-Württemberga u Njemačkoj. Izvolite, doktor Risu, imate riječ. Očekujemo vašu prezentaciju od 10 minuta. Prvo, puno hvala što smijem zapravo iz ove perspektive da kažemo, žablje jedne upravne institucije ovdje uopće prezentirati. Drugim riječima, hvala vam lijepo što smijemo stvari onako bazno prikazati, na bazi iz baze. Ja imam sad tu nekoliko, nekoliko primjera kako se fondovi za poljoprivredni razvoj i fond za razvoj, dakle za rural, za regionalni razvoj ne moraju uvijek dobro složiti, nego nas kad dovode u probleme. A sad nekoliko riječi o nama. Mi dolazimo iz Stuttgarta, vidite ovo je tu na karti, ova žuta točkica. Ako niste sigurni što je to točno ta savezna zemlja, pogledajte na YouTube-u kako to lijepo i veselo izgleda, kako su nas oni prikazali. I sada počnem sa nekim prvim stvarima koje su nama bitne a najme da je pravni okvir nije zapravo jedan pravni, čvrsti pravi okvir, nego je prava ameba i to je zato što smo mi kod e, cijele uredbe o ESIF-u, kod koje se komisija nije mogla uopće mogla dogovoriti kako će ju nazvati, onda smo, nisu znali da će to biti temeljna uredba, da će to biti ESI uredba, da li će to biti krovna uredba ili šta. I, e, znači sad imamo neku vrstu ESI uredbe, ali zovu je na razne načine. Onda imamo uredbu o regionalnim fondovima, onda imamo sedam provedbenih uredba, onda imamo tri delegirane uredbe Drugim riječima imamo da jako šareni koš različitih europskih uredaba, koja je toliko što šareni koš uredba da je sama komisija zaboravila i onu ishodišnu staru uredbu koju je trebalo zapravo staviti van snage kad je sve ovo novo doneseno, nije stavila van snage pa i ona je još na snazi. Dakle, ne da je šareno, nego je prešareno. I sad da se vratim na ono što sam rekao. Poljoprivredni fond i fond za regionalni razvoj još uvijek jedan drugom nisu bliski nego su potpuno stranci. Veliki stranci. Ima vam dobar primjer. EFRE ima recimo 13 stranica i 17 članaka. To je riječ o dakle, onom što regulira fond za poljoprivredu. A za regionalni razvoj poljoprivredni imamo 90 članaka na 62 stranice. Kao što vidite, te regulacije su vrlo različite, ali različito duboko zadiru. Sljedeća stvar je još nešto. Regionalni fond se podvrgava pravilima o državnim poticajima, dok je agrarni fond ide zapravo pod samo planove za e, ruralni razvoj i sam u sebi sadrži svoju regulaciju u vezi mogućih poticaja i državne potpore. Drugim riječima i kod ta dva, dvije stvari imamo potpora različite regulacije koje vrijede za potpore i poticaje. I još neki primjeri koliko se to kompliciraju njihove razlike. Jedno je već ono što sam govorio, puno malih infrastruktura. Kolegica je upravo govorila o ITU, zatim to je integrirano teritorijalno ulaganje, zatim delegirana odgovornost u te fondove, a onda ću reći nešto o neto prihodima i zatim o pojednostavljenim troškovima, Zatim bih govorio još o financijskim instrumentima i zatim o financijskoj reviziji i polaganju računa, odnosno odgovornosti. Idemo sad prvo na male infrastrukture. U području poljoprivrednog fonda su kao ova koju sam tu prikazao. To su naime informacijske ploče, putokazi za puteve, info ploče i sve ostalo. Dakle, sama zemlja članica može odrediti koliko će to biti visoko. U Njemačkoj su zemlje, savezne zemlje, se dogovorile da će to između 30.000 tisuća do 60, 600 tisuća eura iznositi, sve ide po to. Ovako to izgleda u regionalnom fondu. Po 5 milijuna eura jedna mala, mala infrastruktura ili 10 milijuna ako je to neki dio kulturne zaštićene baštice kao svjetske kulturne baštine. Zatim dolazimo do pravila za involvirane tijela vlasti koja u tom sudjeluje. Dakle, grupe za lider akcije imaju vlastite proračune i vlastitu odgovornost, sami su odgovorni, oni odlučuju o tome koliko će biti stopa poticaja, ali nisu ni u kom slučaju dio agencije za plaćanje ili mjesta za isplate i zbog toga ne snose nikakvu financijsku odgovornost. Druga je stvar kod gradskih lokalnih vlasti. I tu, da kolegice, će biti još i gore u odnosu na ono što ste govorili. Dakle, u regionalnom fondovu, fondovima postoju gradska tijela samo zato da bi odabrali same projekte. A onda kroz odluku komisije postoju dio cijelog procesa odlučivanja. Onda oni provjeravaju da li postoje pismeni projekt, da li, se, da li su oni sami organizacijski u stanju raditi, da li su financijski bonitetni u redu, da li se gremi dobro složio. A tko ima zapravo ovlast za donošenje odluka, da li postoje podjela zadaća, da li postoje prevencija, preventivne mjere poduzete protiv eventualnih prevara, da li je provjerno da neko nije u sukobu interesa ili je pristran i tako dalje i tako dalje. Prema tome mi kažemo tko to sve uzme sebi sam na leđa kao teret sam si je kriv. Onda prelazimo na sljedeće fine razlike kod neto prihoda. U regionalnom fondu se to kaže u članku 65 da su neto prihodi, primjerice kod znanstvenih projekata, moraju vratiti natrag upravnom tijelu. U obzoru 2020, međutim, vrijedi onaj okvir se potica i kaže ne, ono se vraća natrag znanstvenom institutu. Uživajte, čisto znači šta će onda htjeti jedan voditelj instituta? Naravno, ovri horizontalnu varijantu da im se vrati novac. Još jedan mali primjer za ove neto prihode. 2014. je uvedene da se sve uštede isto predstavljaju neto prihod. I da vam dam samo jedan mali primjer što to onda znači. Uzmite recimo jedno obdanište, vrtić. To je za nas Njemce pogotovo blisko i aktualno. I sve ako zamislite da godišnje imamo poticajne mjere koje nisu dovoljne jer je cijena nafte previsoka, djeca dolaze vrlo rano, znači jako puno se troši na grijanje, a, a, a nafta skupa. I e sad sljedeće godine prelazimo onda na pelete. I to je puno jeftinije i naravno još je zima blaga, smanjili se troškovi za grijanje, jako. Znači šta je sad? Mi samo možemo zapravo, ništa drugo ne možemo nego praviti greške s obzirom na ova kruta pravila koja ne uzimaju u obzir te mogućnosti. E onda dolazimo do jedne, još je moje omiljene teme, a to su pojednostavljeni troškovi. Ovo, drage dame i gospodo, su vam e, smjernice, 60 stranica kompjutorskih puno kucanih smjernica za pojednostavljivanje troškova. Dakle, zemlje članice su imale tu radost da postave još pitanja na 35 stranica. E sad, ako je to, ako su to pojednostavljeni troškovi, onda ću ja preksutra biti moja baka u obliku Ferrari otprilike. To nije ništa pojednostavljeno. A onda dolazimo još na jednu temu koja nas jako veseli to su financijske instrumente. Ne bih ja sad htio tu političku diskusiju o tome ali oni su na 13 različitih mjesta regulirani. Možete zamisliti na 13 različitih odredaba, uredaba i već što ide je to regulirano. Prema vi tu morate naravno činiti greške jer je to nužno jedno s drugim često u koliziji. Evo vidite tako to izgleda. Ja sam inače e, vagao recimo za financijske instrumente imate 2,5 kg papira na kojima je to navedeno. Sve što možete koristiti trebate ili smijete. I što je sa te, ta, ta pravila de facto oni, oni generiraju greške same od sebe, ali da dođemo na onaj apsolutni vrhunac, a to je godina u kojoj se vrše obračuni i gdje se radi bilanca i polažu račune. Naravno, to dolazi iz poticanja za agrarne površine. To sve. mi znamo, poljoprivrednik dobije svake godine za tu i tu površinu zemlje toliko i toliko novaca. I onda se kaže, evo, završila je konačno godina i dobro, sve je gotovo. Međutim, u regionalnom fondu imamo projekte koji traju po 6 sedam godina. I ako vi onda na kraju primijenite, primijetite da onaj sam koji korisnik toga neće moći to sve skupa dovršiti, onda vi morate kroz sve moguće naknadne financijske revizije svih, svega što je eventualno bilo u financijskom računovodstvu da ili ne sa bilancom još tu natrag i onda mož, morate naravno gre, greške raditi. Druga stvar je da nas eh, uredba o financijskom okviru, ona nas omogućuje da plaćanja možemo, dakle sve navode o plaćanjima ostati unutar u našeg knjigovodstva, dakle smijemo to izraziti. Ali šta znači, ako počinjemo sada provjeravati da li je valjano knjigovodstvo bilo, onda vi morate zapravo ta plaćanja izvaditi iz knjigovodstvenog njihovog prikaza. A šta to znači? Svaki projekt se sastoji od različitih računa i zatim se sastoje od različite brojke koje možete odbiti na ime amortizacije ili nečeg drugog troškova. Znači imate stotine i stotine računa. Vi morate za svaki pojedinačni račun biti u stanju. Prvo ga izvadite, onda utvrdite da li je on zakonit ili je protuzakonit. I to nakon ne znam koliko godina još morate biti u situaciji da to možete napraviti. Znači da ti računi i bez da ikako kasnije eventualno imaju posljedica po sam obračun i bilanciranje uopće se ne moraju uopće skidati. Kao troškovi oni svejedno traže toliko birokratskog posla i napora od nas. Evo, i to sve skupa pod onim naslovom pojednostavljenje troškova. Hvala vam lijepo, hvala vam na vašoj e, prezentaciji. Ja mislim da ćemo moći svega toga izvući jako jako puno pouka, jer znate, mi smo do sada bili čisto umjetničko kreativni nastrojeni kako ćemo s tim postupati. A sada imamo sljedećeg gosta, našeg profesora Vasila Dogarova sa Zapad i Temišvara. Izvolite, profesor, imate riječ. Pentru această oportunitate, pentru invitația de a fi prezent la această... Hvala vam puno na vašem pozivu. Rezultati dokumenata koje ću vam uskoro predstaviti se osnivaju na mm, iskustvu od četiri godine aktivnosti u znači jednom posredničkom tijelu vezano uz znanstvena istraživanja i inovacije. Radi se o koordinaciji tehničkoj u okviru e, mojeg e, sveučilišta i to e, na nivou regije Temišvar i isto tako u okviru mojih e, istraživanja na području regionalnog ekonomskog razvoja. Isto tako sam se bazirao na e, izvješću profesora Čedronea koji je bio usvojen 2011. godine. Želim zahvaliti kolegi doktoru Risu koji mi je pomogao u pripremi mojeg e, govora i moje prezentacije. Imamo cijeli niz prioritetnih ciljeva u okviru e, kohezijske politike. Govorimo o regionalnoj suradnji, isto tako e, pomiješanih e, indikatora, po, pokazatelja, kad govorimo znači o kriterijima evaluacije. No ja neću govoriti o simplifikaciji samih procedura, postupaka. To može biti način da se pojede snavi e, korištenje europskih fondova. Ali ja ću govoriti o jednom drugom pojednostavljenju. Radi se o e, pojednostavljenju, pametnom pojednostavljenju. Jer taj tip simplifikacije, pojednostavljenja zapravo e, povećava učinkovitost troškova u okviru europskih fondova. Isto tako može promijeniti kriterije dodjeljivanja fondova u okviru centra zajedničkog centra za istraživanje u Sevilju, Španjolskoj, mi smo napravili prve korake u tom smislu. Oni su e, znači mjerili, vršili mjerenja način na koji su kružili fondovi, strukturni fondovi između različitih regija. Znate, u ekonomskim znanostima postoji načelo, znači komparativne prednosti, gospodarske prednosti. Kad govorimo o pojednostavljenju, onda govorimo o tri područja, e, znanstvena područja. Možemo isto tako misliti o pravnoj perspektivi pojednostavljenja. Ja ću ovaj pravni aspekt staviti po strani i usredotočit ću se na znanstveni aspekt. iz empiričkog stanovitništa mislimo da nam trebaju e, minimalni podaci kako bismo zapravo uzeli u obzir taj e, proces pametne e, simplifikacije pojednostavljenja. U ovom trenutku što se tiče razine europskih zajednica imamo vrlo dobre rezultate koji su do, dobiveni različitim istraživanja e, u okviru sveučilišta, na primjer u Dreningu. Oni su pokazali da e, znači transfer između regija i država mogu imati dodatnu vrijednost. Imali smo isto tako i druga sveučilišta koji su mjerili znači između e, e, regija NAC 2 ta mjerenja su suštinska kako bismo garantirali koheziju, isto tako kako bismo jamčili uzimanje u obzir specifičnosti svih tih regija. Također nam je potrebna i specijalizacija kako bismo e, izbjegli korištenje strukturnih fondova e, za financiranje istih projekata u različitim regijama usluge i ciljevi koji se financiraju iz tih fondova moraju zbilja biti dobro osmišljeni kako bi e, garantirali najučinkovitije korištenje resursa i isto tako štednje novca i štednje na primjer energije. Ja sam predložio jedan okvir pametnog pojednostavljenja i u tom smislu sam se osnivao na nekoliko pokazatelja. Kad govorimo o e, produktivnosti određenih sektora, onda vam mogu govoriti o nekim primjerima. Uzmimo u za primjer Austriju. Jer tu se susrećemo i sa ovim izazovom konvergencije. Mora postojati koordinacija između specijaliziranih sektora. Bilo bi dobro kada bi postojali potpisani e, sporazumi o partnerstvu između regija. Budući da nam je specijalizacija izuzetno e, potrebna. Bez toga možemo e, zapravo imati taj rizik dvostrukog korištenja istih fondova. Ako na, primjer želimo procijeniti povećanje zapošljavanja, onda se možemo na primjer bazirati na rezultatima određenog referenduma. U SAD-u oni vrše predviđanja za 700 različitih zanimanja i e, radnih mjesta više godina unaprijed i uzimaju zbilja u obzir vrlo detaljne kriterije isto tako e, dob, rasa, od kuda osoba dolazi i tako dalje. Radi se zbilja o vrlo dubinskim analizama i to im omogućava da dobro dimenzioniraju svoju gospodarsku politiku. Takva predviđanja su također bila e, napravljena u Europi. To je ono što treba e, implementirati kako bismo imali znači e, korištenje fondova na mnogo preciznijim kriterijama nego što je to slučaj danas. Ako imamo jasne pokazatelje i precizne pokazatelje, onda što se tiče dodjeljivanja sredstava, to bi bilo vrlo korisno. Treba primijeniti iste politike na različite kategorije, ne samo u regije NAC 2, nego i druge e, kategorije. Sad isto tako ističem ovu potrebu da se e, potpisuju sporazumi o partnerstvima ne samo unutar jedne regije, između različitih regija. Trebamo osmisliti zajedničke timove i time izbjegavamo korištenje istog fonda za iste projekte u različitim regijama. Možemo na takav način bolje vizualizirati te fondove kako bismo ih u kako bismo ih koristili na učinkovitiji način. Ovdje govorimo znači o razdjeljivanju sredstava. Znači moramo e, smanjiti e, troškove, a s druge strane povećati e, povećati produktivnost. I možemo uzeti u obzir isto tako i kriterij BDP-a. Ja e, više podržavam analize koje se provode na temelju ovog odvajanja troškova. Ne smijemo imati povećanje koje između nadzoru e, samih korištenja sredstava. Postoji znači taj cilj i kohezije i konvergentnosti koji je e, postojala u razdoblju 2007-2013 i u sljedećem razdoblju 2014. do 2020. također e, uvedena. Bilo je teško postići ciljeve koji su bili e, određeni no mislim da se procjena nije e, osnivala na najboljim kriterijima. U tom smislu nam je potrebna nova skupina pokazatelja. To je na najbolji, to je jedini način da na učinkovit način koristimo strukturne fondove Europske unije. E, kolege iz sveučilišta u Sevilji su analizirali e, znači gospodarske razmjene u različitim regijima. Na primjer, e, u e, to se ticalo također regije Berlina u 2010. godini. Ta studija je bila izuzetno korisna. Radila se o analizi, znači između e, o analizi ekonomskih razmjena između regije Berlina i drugih regija i govorilo se o tome koji su bili pozitivni aspekti, koji su bili znači ono što smo kakva je bila zarada a također e, bi se Trebalo bi se osmisliti isto takve studije na europskoj razini, ali isto tako i e, razmjene između Europske unije i njezinih e, partnera kao što su Kina, SAD i tako dalje. Želio bih vam dati neke detalje. U nekim zemljama imamo e, neke određene proizvode koje možemo razmijeniti. Možemo koristiti jednu matematičku formulu kako bismo onda mogli mjeriti razinu specijalizacija za određeni proizvod ili za određeni sektor. Kako možemo napraviti kako bi zapravo sve države tu bile uspješne? i iz toga izvukle koristi. Kad smo e, eh, 70. godina dodijelili Nobelovu eh, nagradu matematičaru Stanislasu, e, postavlja se pitanje onda zašto je to toliko važno matematika. Korištenje strukturnih fondova omogućava tvrtkama da se njihovi interesi identificiraju sa interesima cijelog društva. E, možemo reći da e, tvrtka u suštini njezinog poslovanja je e, znači dobitak i profit, ali trebamo isto tako tražiti i javni zajednički interes. To je nešto što je od ključne važnosti za jedno društvo. Dala, dao sam vam prije primjer Austrije te sam vam rekao što je Austrija napravila na području e, specijalizacije. E, to je bilo znači u prvoj etapi važno, a nakon toga smo se posvetili isto pitanjima dodatne vrijednosti. Prema izračunu E, bruto izračunima, Austrija je jedna od rijednih zemalja u svijetu koja e, znači poštuje ovaj princip pametne specijalizacije. Znači, radi se znači e, ovdje o dodatnoj vrijednosti, bruto dodatnoj vrijednosti i tu možemo vidjeti zapravo kakva je ta dodatna vrijednost po sektorima, posebno o, kad govorimo o vrijednostima. Eurostat e, je isto tako osmislio jednu, jedan projekt, ali to je završni e, rezultat jedne, jednog istraživanja unatrag 30 godina. Znanstvenici su osmislili način e, mjerenja korištenja resursa, e, znači e, sirovina materijala i energije. U okviru strukturnih fondova moramo ići do najmanjih detalja kako bismo osmislili najbolje kriterije za dodjeljivanje sredstava u okviru tih fondova Ovdje ima znači jedan drugi e, primjer vezan uz razinu e, potrošnje. E, tu imamo znači kriterij potrošnju sirovina i materijala za svaku zemlju. Vidimo da za ovaj zadnji period e, smanjenje nije bilo jako veliko. Trebamo koristiti ove kriterije kako bismo napravili e, procjene za sve projekte. Na ovom diapozitivu možete vidjeti rezultate iz e, jedne druge studije koja je provedena za Europski parlament, a radi se o e, e, učinkovitom korištenju resursa. Imamo znači ovdje primjere 100 tvrtki u Njemačkoj i isto tako smo sakupili brojke za cijelu Europsku uniju. Na ovoj tablici vidite znači usporedbu e, podataka za moj departman e, i za cijelu e, Rumunjsku. I pokazao sam kako korištenje resursa na nivou produktivnosti e, se razvijalo od 2013. i kako će se razvijati do 2050. godine. Bez specijalizacije u e, regiji biti će teško znakovito smanjiti e, našu potrošnju resursa. E, možemo reći u tom smislu da ova pavetna specijalizacija je tek jedan san. Kao zaključak želio bih reći da smo znači počeli s radom platforme S3 ali trebamo taj e, kriterij e, potrošnje sirovina i energija uključiti u studije. Ali to moramo napraviti na progresivan način. Imamo nacionalne i europske statistike i podatke koje nam omogućavaju da uzmemo u obzir i uvedemo te kriterije. Ako e, želimo zbilja napredovati, onda trebamo uvesti pametnu specijalizaciju u svim europskim regijama. To su jednostavni e, instrumenti koji se lagano koriste, lagano ih je implementirati, a također moramo napraviti procjenu evolucije tržišta rada u svakoj državi. Na primjer, u Remens, u Rumunskoj 2020. E, e, godine stanovništvo će se smanjiti za skoro 200 tisuća ljudi i moramo zapravo zaposliti 2 milijuna ljudi kako bi se postigla raspolu, e, ravnoteža između umirovljenika i radno sposobnog stanovništva to, sve ti podaci se moraju integrirati, a moramo isto tako imati koherenciju, e, usklađenost između strategija e, na nivou Europske unije. Jer ako nema e, korelacije povezanosti tih strategija, onda to nije učinkovito. Evo, to je e, sažetak onoga što specijalizacija znači. Specijalizacija je izuzetno važna i prema nekim izračunima E, Rumunjska će godišnje e, gubiti 5 milijardi eura e, zbog manjka specijalizacije i zapravo transfera iskustava na području vještina i znanja. Ne znači to da se pravni okvir ne poštuje i da ne postoji, nego ono što je potrebno je povećati samu učinkovitost. Isto tako, Potreba nam je model predviđanja za e, razvijanje, e, znači za evoluciju i e, procjenu evolucije tržišta rada. Moramo imati zajedničke strategije i isto tako moramo misliti o dodjeljivanju fondova sredstava iz fondova Europske unije kako bismo financirali takozvane mlade industrije. Na jedini takav način možemo jamčiti e, gospodarski rast na nivou Europske unije. Hvala na ovom e, drugčijem pristupu ovoj temi pojednostavljenja. Kolege, imate riječ. Imali pitanja, prijedloga? Gospodine Novakov, izvolite gospodin Etheridge se javio i gospođa Vanna. Hvala. Drago mi je što ovdje imamo i korisnike i predstavnike lokalnih vlasti s kojima razgovaramo o kohezijskoj politici, a to znači zapravo da su to projekti tamo gdje su ljudi na terenu, a ne e, u europskim institucijama. Korisnici i predstavnici lokalnih vlasti su oni koji govore Europskoj uniji kamo treba ići. Zbog toga ih treba pozorno slušati. Ispričavam se zbog toga jer mi ponekad živimo ovdje u od bjelokosti i vjerujemo da se sve dobro odvija, ali ponekad to nije tako. Ovo je bilo dosta papirologije, ali zapravo treba vidjeti koji su točna objašnjenja za e, buduće programsko razdoblje i za cijeli program. Znam da treba govoriti o problemima, ali treba razgovarati i o rješenjima. Znam da je to teško i znam da ponekad birokracija i administrativne mjere spriječavaju korisnike da sudjeluju u kohezijskoj politici, da pače ih odbijaju neke lokalne vlasti i poduzeća radije uzimaju kredite i onda ih otplaćaju nego da moraju ispoštovati sve kriterije i zahtjeve koje zadaje Europska unija. 8% europskog proračuna je dio kojim upravljaju zemlje članice. Europskim proračunom upravljaju zemlje članice i zbog toga to čine lokalne vlasti. To je glavni pokretač europskog gospodarstva i zbog toga se ne smijemo priuštiti postavljanje tolikih prepreka korisnicima. Evo, ja imam nekoliko prijedloga i rado bih čuo mišljenje naših gostiju. Dakle, ako imamo slične ili barem standardizirane postupke javne nabave, to bi mnogo pomoglo. Evo, zamislimo da imam poduzeće i želim sudjelovati u javnoj nabavi u Nizozemskoj ili Poljskoj. To su dva različita zakonodavna okvira, dva različita postupka koja me odbijaju umjesto da me privuku u te zemlje kojima treba ulaganje koje bi bilo moguće rješenje. Zašto ne pojednostavniti revizorske postupke? Što ako bi i revizorski postupci koji se provode u pojedinoj zemlji ne bi bili važeći i drugdje, tako da bi izbjegli onda i udvostručenje napora. Dakle, bilo bi mi drago čuti što naši gosti ili kolege misle o tom prijedlogu. Hvala vam. Hvala gospodine Etheridge. Molim vas da budete malo kraći kako bismo dali našim gostima priliku da odgovore, o ostalima da postave pitanja. Upravo sam odslušao dva sjajna govora o pojednostavljenju i želim čestitati našim gostima. Čini mi se da sam u prostoriji sa akademicima koji mi iznose cijeli udžbenik. Dakle, to je bilo doista sjajno. No, to naravno nije pojednostavljenje koje bi mnogi očekivali. Kao što sam ja shvatio kao običan čovjek. Čini mi se da govorite o pojednostavljenju načina da se učini više, ne da se troši više, nego da se utječe na više. No u isto vrijeme eh, raspravljamo u ovom odboru o tome da nema dovoljno sredstava da se učini sve ono što bi se željelo. No zapravo mislim da pojednostavljenje počinje od toga da se jasno definira što treba činiti manje, ali također kako bi se to učinkovitije i e, jeftinije činilo. Dakle, čini se da se ovdje govori i o tome da se čini više na učinkovitiji način, ali i za birokrate. Moje jednostavno pitanje je sljedeće. Je li iko ikad pomislio da ova razmišljanja i ova inteligencija koja se unosi u ovu ogromnu administrativnu mašineriju bi se umjesto toga mogla iskoristiti da se učini manje ali bolje i da se učini ono što ljudi očekuju umjesto da se čini toliko. Evo, <laughs> čestitam još jednom govornicima, mislim da ste doista visoko kvalificirani i obrazovani ljudi, bila mi je čast i zadovoljstvo slušati vas. Hvala, gospođo Varna, izvolite. Hvala lijepo i hvala puno svim stručnjacima na njihovim sjajnim prezentacijama i konkretnim prijedlozima. Za nas je jako važno, za naš odbor, mislim, na ovoj razini razmijeniti mišljenje i iskustva. Kad govorimo o simplifikaciji ili uklanjanju barijera u birokraciji, mislim da to ima više dimenzija. Jednu dimenziju transparentnosti sigurno, jer drugim riječima to se mora zasnivati na objektivnim analizama i to je naravno i srž svake demokratske politike i to naravno želimo uvijek e, kod Europskog parlamenta naglasiti jer mi u sve involviramo naše partnere. Prema tome želimo znati recimo kako se neke mjere odražavaju na male i srednje poduzetnike. To mora biti transparentno i svi moraju biti involvirani u sve procese. Ali onda imamo i drugu stvar, recimo kako ostvariti kvalitativne ciljeve, primjerice iz programa Europa 2020 bolje i kako dati dobar doprinos tome da se to i učini, da se to ostvari. Primjerice kod poticaja za različite održive projekte ili projekte socijalnog područja. To bi bile te stvari kod ovog kvalitativnog aspekta. A sad moje konkretno pitanje doktoru Risu. Vi ste vrlo, vrlo živopisno sve zapravo opisali kako se ta dva fonda za poljoprivredu i za regionalni razvoj, kako su se ta dva fonda stranci i nisu povezani, vrlo živopisno. A jer bi mogli malo ići u dubinu i reći nam šta mislite koji su razlozi koji sprečavaju jedno približavanje, jednu harmonizaciju tih fondova i koja bi bila jedan e, pravilan pristup da se krene u harmonizaciju tih i približavanje tih fondova. Sljedeće pitanje gospodin Albrecht. Hvala lijepo. Čini se da imamo nekoliko elemenata u ovoj raspravi. Jedan element je sama struktura kohezijske politike. U tom dijelu debate znamo da je priča jako duga, da se dugo vrti i koja se odnosi naravno na odnose među evropskim politikama i posljedice njihove, zatim posljedice odnosa među povjerenicima ili razli među različitim glavnim upravama, kao i posljedice između odnosa različitih odbora u parlamentu, to je ista stvar. Jer vidite, mi imamo potpuno različite političke pristupe i u pa Europskom parlamentu, postoje različiti odbori koji rade, a imamo jednako teško nam je, teško nam pada ovdje u parlamentu razgovarati jednima s drugima, svako se bori za svoj fond i za svoje područje. I da tako kažemo, mislim, onda bore se ovi ljudi koji su E, primjerice se bave zapošljavanjem i to nije samo ili recimo pri, mi koji se bavimo regionalnim razvojem. Nije to samo onda sukob među općim upravama u komisiji koje se tim bave, nego i kod nas. I vidite, vodilo se prava bojska oko toga može recimo dobiti u kojem dijelu i ko, ko će koju proceduru koristiti. A poanta je u tome da se ne treba sve unificirati nego da imamo odvojene kontrole, odvojene fondove i odvojeno sve. Jer ovo drugo rješenje, mislim da ovi zaključci koje ste nam mi prezentirali, da bude jedan fond, da je to onda i valjda jedino rješenje iz onog što ste vi navodili. Vrlo jasna poruka. Mislimo da to treba zaustaviti jer to je jedan totalna kaos. I prema tome ono što vi poručujete je de facto jedan fond i jedan put za sve politike i to bi onda bila zapravo univerzalna simplifikacija. Kako inače objasniti i provesti simplifikaciju? Trebali bi nam imati još dodatnih stotinu kartica teksta koje bi objašnjavale ove smjernice što je simplifikacija. Evo, prestaću, tu neću dalje razvijeti. Još jedan e, problem je proračuna koji se temelji na izvedbi. Dakle, kako ćemo onda to sve skupa i provesti, izvesti taj izvršiti taj proračun i kako ćemo indikatore odrediti. Jer vidite, kod proračuna je najvažnija i kontrola proračuna. A rezultat je toga da mi de facto imamo u zadnje vrijeme sve više i previše kontrole, imamo same kontrole izvršenja proračuna, a de facto onih ljudi koji sami izvršenja rade, koji izvršavaju proračun je premalo. I onda je naravno rezultat, tu se jasno i profiti smanjuje, i rezultat je da ljudi imaju za svoje projekte od kojih kreću premalo motivacije na kraju, jer im je jednostavno sve prekomplicirano. Mi znamo u manje razvijenim zemljama je možda motivacija još kako tako postoji, zato što imamo manje strukturirane fondove, imaju de facto jedan jednostavni pristup. Pa zato mislim da je to i nama problem. Jer vidite, u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji se korak po korak to de facto odvija na taj način da se prekompliciravaju kontrole. I na kraju, bilo koliko krene sa nekim projektom će reći hvala vam puno, ali meni to jednostavno ne treba. Ja imam, bolje mi je da imam manje sredstava, manje posla, manje razina birokracije, manje prepreka koje bih morala sladavati i zato ljudi odustaju. Pa onda evo, ta jasna poruka bi bila iz svega ovog što ste vi tu iznijeli, da znači bude jedan fond a drugo da bude manje silnih nadzora kod izvršenja proračuna. Hvala vam puno. Sljedeći je gospodin Van Nistelvej. Možete li komentirati Mene zapravo zanima Mene zanima, dakle, ova revizija srednjoročna našeg izvršenja proračuna. I znam da je, ako mi želimo napraviti rezoluciju za naš parlament, u nek za nekoliko dana usvojiti, onda je pitanje da li možete... In Da li te nam možete dati tri kratka odgovora, tri šlagvorta, da tako kažemo, kako da napravimo i kako da dođemo do te rezolucije. Hvala gospođo Meser. Hvala predsjednik, predsjedavajuća. Da, ja također imam bogato iskustvo u mojoj području i zbog toga se slažem sa onime što je rekao gospodin Olbricht. Kada govorimo o pojednostavljenju, tu su bitna dva pitanja. Dakle, prvo različita pravila koja upravljaju različitim fondovima, koja spriječavaju upravljanje višestrukim fondovima, što bi zapravo bio jedan od naprednijih ciljeva novog programskog razdoblja. Dakle, to moramo čvrsto zahtijevati idući puta. Mi ćemo se među odborima dogovoriti, a to bi trebali učiniti i povjerenici. Dakle, postoje različite politike, ali pravila e, moraju biti ista za sve fondove kako bi se omogućilo ovo više struko crpljenje fondova. Drugo, ne možemo istovremeno postizati rezultate i zadržati sva stara pravila. Ako želimo se posvetiti postizanju ciljeva, trebamo pojednostavniti i formalne kontrole i također financijsku kontrolu, odnosno usklađenost između troška samog zahvata i rezultata. U protivnom, postoji opasnost da će se sam trošak obračuna pribrojiti ostalim birokratskim komplikacijama i to vrijedi za sve slučajeve kao što su spomenuli kolege gdje su iznosi relativno mali i koji služe samo za pokretanje projekata koji onda trebaju nastaviti sami se održavati. Dakle, oni su neka vrsta startupa koji treba provjeravati samo blago jer se radi o manjim svotama. Dakle, mislim da tu trebamo biti odlučniji u tome da treba zahtijevati postizanje rezultata jer se za to koriste europski fondovi. Zanima me mogu li nam e, kolege pomoći na temelju vlastitog različitog iskustva u tome kako možemo e, smanjiti formalno obračunavanje zato jer je to nepotrebno. Dakle, vidimo da postoji E, aktivnost, da postoji rezultat koji je prisutan. Dakle, ove formalne kontrole nisu toliko potrebne. Hvala. Ne vidim da se itko drugi javio za riječ, niti da ima drugih komentara od strane članova odbora. A sada predajem riječ predstavnicima Europske komisije. Izvolite. Biće zanimljivo čuti vaše mišljenje o ovoj temi. Hvala, ja sam eh, Gilland i voditelj sam eh, službe za operativnu učinkovitost eh, u glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku i želim zahvaliti predsjednici što je organizirala ovu razinu mišljenja o pojednostavljenju u okviru odbora regije. Važno je imati obuhvatnu raspravu o ovoj tematici i također sve sudjelovanje što većeg e, broja sudionika koji će nam moći dati savjete po ovom pitanju. Evo, nadovezat ću se samo na početku na neke od napomena koje su naši stručnjaci iznijeli na početku. Naročito je gospodin Ris iznio čitav niz observacija o broju uredbi i propisa i o broju dokumenata i broju stranica, što je bilo dobro rečeno. E, jer zapravo doista postoji velika količina materijala i zbog toga ja imam to sve na iPadu, zato jer je to lakše nositi sobom. No, većina tih dokumenata izrađena je na izričite zahtjeve zemalja članica i e, upravnih tijela, naročito kada je riječ o smjernicama. Ja sam e, nadležan za koordinaciju ovih smjernica u okviru glavne uprave i za razliku od onoga što se misli, mi to ne radimo iz zabave, nego to radimo kada je to zatraženo. Evo, kada e, uzmemo u obzir pojednostavljenje troškova, moji kolege iz glavne uprave za zapošljavanje su imali vodeću ulogu u tome, a opseg tog dokumenta je upravo posljedica našeg nastojanja da odgovorimo na sva pitanja zemalja članica o tome kako se pojednostavljaju troškovi. Unatoč našem napornom radu i dalje zaprimamo na desetke pitanja o tome. A to je samo jedno vrlo maleno područje e, sveobuhvatne primjene politike. No, mi smo dobri službenici komisije, odgovaramo na postavljena pitanja, a to znači još više papirologije. Dakle, <laughs> tu postoji srazmjerni odnos, dakle, e, broj e, količina papira i broj stranica ovisi o broju pitanja. Mi smo ono što jesmo. Mislim da trebamo biti realistični u ovo doba. Nećemo spaliti sve smjernice i uredbe, niti fondove, kao što je rekao gospodin Olbricht, ne barem u ovoj fazi, o tome može parlament razmišljati nakon 2020. No, mislim da se treba usredotočiti na ono što su rekli sami zastupnici, odnosno pitanje što možemo učiniti sada i što možemo ostvariti u ovoj fazi procesa. Važno je istaknuti da postoje brojne opcije predviđene uredbama za pojednostavljenje u glavnoj uredbi. To je CPR, odnosno takozvana uredba o zajedničkim odredbama i to je zapravo standardna kratica za tu uredbu CPR, tako da smo već ako je koristimo i to pojednostavnili. Postoje mnoge mogućnosti za pojednostavljenje, ali to ne znači da su one obvezatne i to je posljedica pregovora o tim e, uredbama. Mnoge zemlje članice nisu htjele obveze nego fleksibilnost u odnosu na postizanje rezultata. Gospođa Kandela je dobro iskoristila primjer Apulije govoreći o više fondovskom pristupu, dakle tu postoji čitav niz zemalja članice koje nisu iskoristile tu mogućnost i nisu htjele to učiniti. Evo, izdvojio bih e, tri manja aspekta. Dakle, pojednostavljenje troškova, to je već spomenuto. To ima najveći potencijal u smislu pojednostavljenja života i korisnika, a također i pojednostavljenja programa postoji oportunitetni trošak e, u pojednostavljenim troškovima, no trebate utvrditi standardne troškove, trebate sagledati što se dogodilo prije kako bi se izračunalo što se može iskoristiti za budućnost. No kada to već postoji, kada razgovarate s ljudima, koji rade u okviru takvih e, sustava pojednostavljenih e, troškova, još ipak e, trebamo poznati osobu koja želi odustati od toga i vratiti se na prethodno stanje. Zbog toga naše glavne uprave doista nastoje potaknuti ljude da iskoriste taj pristup. Znam da je i povjerenica taj poticala upravne, upravna tijela E, iz naročito socijalnog fonda da se pola aktivnosti financira e, putem pojednostavljenih troškova. I drugo, revizija. Ako imate sustav pojednostavljenih troškova, onda su također značajne posljedice po reviziju, dakle smanjujete broj e, revizijskih zahtjeva. Zabilježio sam ono što su brojni govornici rekli o pitanju reviziji i opterećenju istom, e, no ja gledam na stvari malo drugačije, razumijem vaše frustracije i također vaše napomene o opterećenjima, ali shvatio bih to daleko više kada bi stopa pogrešaka bila daleko bolja. To je doista teško opravdati, opravdati smanjenje revizija i pojednostavljenje postupaka kada je stopa grešaka e, previsoka, naročito u kohezijskim fondovima i fondu za regionalni razvoj. I kao što sam rekao, mislim da bi tu pojednostavljeni troškovi doista pomogli. Treće, na to se želim osvrnuti zato jer je to spomenuo jedan od stručnjaka, su zajednički akcijski planovi. nikako nema šanse da će komisija odustati od zajedničkih akcijskih planova. To se neće dogoditi. Imamo memorandum e, o smjernicama, sa obrazloženjima, savjetima, mogućnostima i spremni smo razgovarati sa zemljama članicama i upravnim tijelima o razrazi zajedničkih akcijskih planova. No, Istina je da smo razočarani nedostatkom interesa od strane zemalja članica i programskih tijela. Nadamo se da je to zbog toga što su se one usredotočile na ustroj i provedbu novih programa. I kada to prođe, nadam se da će pokazati veće zanimanje za to i kao što sam rekao, mi ćemo im pomoći koliko god budemo mogli. Prvenica pa, su se naročito e, bavi pitanjem pojednostavljenja i također njegovim učinkom na korisnike i zbog toga je osnovalo novu skupinu na visokoj razini koja prati pojednostavljenje u korist korisnika i ona će početi raditi idućeg tjedna, e, a njome će predsjedavati predsjednik Kalas. Da će radna skupina razmotriti određeni ključan raspon opcija počev od pojednostavljenih e, troškova i kohezije i također će e, vidjeti kako programi zemlje članice to koriste. A ako oni to ne čine, onda ćemo poduzeti korake da ih na to potaknemo, da prepoznamo druge e, dobre prakse tamo gdje se koriste i da se te dobre prakse dijele kako bi i drugi imali koristi od njih i također ćemo istaknuti, kao što sam rekao, da postoje razne mogućnosti i, i da je za uspjeh strukturnih fondova ključno iskoristiti na najbolji mogući način sve te mogućnosti i e, učinimo također i fondove privlačnijima kako bismo ostvarili rezultate koji su potrebni kako bismo pokazali uspješnost naše politike. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. Čuli smo doista ošte prednje od komisije. A ovo je sada zaključni dio naše razmjene mišljenja i rasprave. Dajem dakle riječ našim gostima, stručnjacima za završne poruke slušateljima o ovoj temi. Počinjemo od dama. Thank tri minute. Uh, Hvala lijepo, kao što ste rekli, to je bila jedna vrlo sadržajna i bogata diskusija. Ja sam pozorno pratila sva pitanja i sve komentare. Moram reći da mi je upravo drago da je čitav niz elemenata koje sam ja danas poslje podne e, iznijela u svojoj prezentaciji, da ste ih vi dalje uzeli i razvijali, da ste se upravo na njima zadržali upravo vi, gospodine Olbrich kad govorite o tome kako se trebaju uskladiti procedure pravila, pogotovo u budućnosti. Međutim, put koji je pred nama da to postignemo je stvarno težak još uvijek. Mislim, ono što me čini jako optimističnom je da ste svi rekli da nam je zajednički cilj smanjiti teret za različite razine aktera koji su involvirani. Međutim, kako to učiniti, kako da tamo dospjeti, ako je teško. Teško je pronaći način da to poboljšamo. Kako bi to mogli uspjeti, gospodine Falistin? Ja bih u vezi se s tim trebala konsultirati sa kolegama o svojem u toj mudrosti iz koje dolazim. Međutim, iz onih razgovora koje smo vodili, mislim da je usklađivanje kompletnih pravila i načina provođenja financijskih revizija jedna od ključnih stvari. Nadalje, mislim da je to i ključna je poveznica sa paketom za bolju regulaciju. I mislim da bi se tu trebali koncentrirati, kao što je komisija rekla, na velike stvari u Europi. I trebali bi se e, zapravo suzdržati od ulaženja u prevelike detalje. Pa onda vidjeti kako bi se inicijativa za boljim donošenjem propisa, boljom regulacijom, kako bi se to moglo odraziti i na kohezijsku politiku i kako bi to moglo zapravo i opet oblikovati, formirati načela koja se skrivaju iza te kohezijske politike. A mislim da iz onog što je rekao predstavnik komisije, pogotovo pitanje zajedničkih akcijskih planova, bilo sam jako sretna apropo da to čujem, ali u vezi ostalih prijedloga koje su oni tu iznijeli, mi ćemo isto to pogledati kod nas u našoj udruzi i vidjet ćemo šta vam možemo konkretno servirati i dostaviti. Hvala lijepo, gospođo Karnela. Eh, si, io provo riprendere la questione. E, ja ću se nadovezati na pitanje onoga što se može učiniti. Ne naravno za tri dana, jer da je tako jednostavno, onda bi komisija i parlament e, već e, to i učinili. No, treba vidjeti što možemo učiniti u ovim uvjetima, znajući da radimo sa više fondova. To sada uzimamo zdravo za gotovo, no postoje neke granice koje bismo morali moći prijeći, dakle u jednom ili u drugom smjeru, u smjeru socijalnog fonda ili fonda za regionalni razvoj, kako bismo omogućili i korisnicima i izvođačima da e, ne odostručuju svoje napore i da postignu cilj. Evo, konkretan primjer, ako je riječ o društvenim inovacijama i ako na teritoriju, želimo razviti pružanje usluga koje omogućuju recimo e, nove oblike smještaja. To je mnogo širi pojam, ali tu mislim na ono što svi mi podvodimo pod pojam e, društveni co-housing. Dakle, ako želimo to promicati u nekoj lokalnoj zajednici, onda bi to zahtijevalo pružanje jednokratnih usluga, ili, odnosno e, djelatnosti bolje, iz e, socijalnog fonda, a također ulaganja koje se mogu financirati iz Fonda za regionalni razvoj. Ne možete tražiti od promicatelja, dakle lokalne vlasti ili skupine općina ili gradova i od privatnih, od društvenih subjekata koji su ključni za e, zaživljavanje ove nove osobe na teritoriju, dakle od njih ne možete tražiti da rade sa različitim rokovima i sa djelomično različitim ciljevima. Drugi primjer, čak i sustav pokazatelja koji dobivamo iz uredaba i koje smo svi koristili kako bismo izradili operativne programe su različiti. Evo, tu također opet mislim na Apuliju koja se koristi sredstvima iz više fondova i mi smo se morali snalaziti kako smo znali i umjeli kako bismo govorili o istoj stvari u, dru, u dva druga dijela operativnog programa i trebali smo izmišljati različite pokazatelje kada smo čak i trebali koristiti iste, to nam je bilo potrebno. Imali smo jedan e, pokus e, u okviru programskog razdoblja 2007-2013 i to smo učinili off the record, dakle bez znanja iz bilo, bilo kakvih nacionalnih ili europskih kontrolora. Dakle, pokušali smo procijeniti pak zapošljavanja je njegov učinak na e, financiranje iz regionalnog razvoja za e, učinak na naš teritorij. No nismo mogli prikazati taj e, pokazatelj, odnosno nismo ga mogli iskoristiti ni u kojem drugom kontekstu osim regionalnog, zato jer ja smatram da je fond za regionalni razvoj zapravo nešto što se odnosi na teritorij, a kriteriji za zapošljavanje su nešto što se uklapa u cilj e FE6, dakle to je pitanje zapošljavanja. No kada bismo mogli razgovarati e, sa sudionicima u našim e, projektima sukladno jednom više sektorskom pristupu, što zapravo jesu projekti takvi. Dakle, Mi smo htjeli se koristiti više strukim fondovima i također smo na taj način htjeli osmisliti naše aktivnosti razvijajući integrirani sustav pokazatelja, a ne jedan sustav za jednu glavnu upravu, a drugi za drugu ili jedan za jedan fond, drugi za drugi. I kada bismo to uspjeli, bili bismo uspješni također i naši E, izvođači bi također se strožije pridržavali potrebe da se postigne rezultat. Nisam htjela izričito reći da treba smanjiti kontrole jer su prekobrojne, jer sve dok postoji određeni postotak greške, kao što je rekao predsjednik komisije, onda su potrebne kontrole. No, važno pitanje kod pojednostavljenja je zapravo način na koje se ove aktivnosti provode na i ove kontrole provode na teritoriju na kojim se one prenose na teritoriji Ne želim sada optuživati onaj, onu karikulancu koja je najbliža teritoriju. Nije to samo pitanje pravila, dakle pitanje je u tome kako se pravila provode na terenu i kako se organiziraju aktivnosti i to može značiti značajno smanjenje administrativnih troškova, jednostavno ako se aktivnosti dobro organiziraju. Ja sam spomenula uzorkovanje, mi e, radimo uzorkovanje, e, jedno radi Europska komisija i jedno radi e, naša vlada. I naravno, ako uzmu iste projekte, onda mi ih provjeravamo N puta objedinimo sve to, učinimo to samo jednom. Također mi trebamo preduhitriti informacije koje će različiti subjekti tražiti onome koji je proveo projekt. Dakle, neka to bude isti set pitanja, neka bude samo prva razina kontrola, a onda neka se ostale kontrole nadovežu na to, a umjesto toga imamo tri subjekta koje odlaze u sjedište poduzeća ili u općinu i traže iste identične dokumente, a rijetko kad tko kaže E, hoćete li mi pokazati prostorije koje ste uredili ili vrtić koji ste izgradili. To zapravo otežava također i sudjelovanje samih subjekata, odnosno korisnika. Hvala lijepa, doktor Is. Vaše zaključke, ako možemo, zamoliti ili da kažemo konačne poruke, izvolite. Da, hvala vam. I zapravo i ja imam jedno pitanje na koje trebamo odgovoriti od ove šarmantne zastupnice iz Austrije. Pitanje disharmonizacije između poljoprivrednog i regionalnog fonda, fonda za regionalni razvoj. Prvo da nešto objavim, objasnim. Dakle, fond za poljoprivrednu dolazi zapravo od garancijskog fonda iz poljoprivrednog sektora. To je nam potpuno, potpuno drugi dio svijeta i potpuno različit svijet koji je zapravo uvijek vršio jednu kontrolu tekućih troškova i drugo ništa ne poznaje. Uvijek su radili tu kontinuiranu kontrolu tekućih troškova. A ovo drugo je zapravo vrlo ponosno da e, potencira onaj pristup od naprema vrhu, a ne toliko onaj uspjeh eventualno. U regionalnom području gledamo kakav je uspjeh. A kod socijalnog je bitno da se ide na pristup od dna prema vrhu bez obzira kakvi rezultati bili u krajnjoj liniji. To je to i to dvoje teško možete kombinirati. A druga stvar je ono što je rekla i komisija. Recimo da samo male infrastrukture, kao što sam već govorio o onim projektima, kod 600 tisuća eura smo, kad smo mi to uzeli u Njemačkoj kao granicu za malo infrastrukture, zapravo već prešli ono što je komisija o tom mislila, a ovim drugim Imamo projekte i po 10 milijuna koji su sufinancirani sa po 10 milijuna, dakle to su dva svijeta, tolike razlike. I ne želim ja sad tu stvar još previše tu ocrnjivati, ali već sam rekao to i glavnom i ravnatelju Farnu i uopće upravi sam to govorio, gledajte, to za nas nije stvar od esencijalne važnosti, jer ja ne ovisim o tome u moje službe, pa zato mogu komisija otvorno reći šta se događa. I zbog toga ja jako dobro razumijem zemlje članice koje se mole komisiju, molim vas, recite njim kako da to radimo, jer njima je drugi ulog u pitanju. Ali gledajte, ovih 60 stranica je onih 60 stranica koje će kontrolori kontrolirati, jer to je dokument za reviziju. I zato sam vidio, recimo na stranici 41. E, napravim grešku i onda vidite da vi dalje još umnažate i proizvodite sve više i više generirate tih stopa pogrešaka. I još nešto o vašoj diskusiji o stopi pogrešaka. Naš e, revizorski sud u našoj saveznoj zemlji je proveo jednu vrlo zanimljivu analizu kad su govorili, mislim imali su to savjetovanje o tome kako izgleda fond za poljoprivredni razvoj. I već iz onog sustava da se vade štih probe smo imali unaprijed e, jednu zapravo ugrađenu stopu grešaka jer nismo sve mogli zapravo istražiti. I dakle mi smo već samo na temelju tih, tih proba koje smo unapred uzimali imali jedno opterećenje sa tim stopom pogrešaka i vidjeli smo da kako će ići dalje. I sad je pitanje, zar nije sad svako skeptičan da na ovih 60 stranica smjernica imate 35 stranica pitanja zemalja članica, pa se zar onda niko, za se onda niko kod vas u komisiji nije pitao pa šta smo mi to proizveli da na 60 stranica naputaka oni daju 35 stranica pitanja i zemalja članica. Još nešto o pitanjima revizije. Dok god nemamo jedinstven, unificirani način revizije, dok nemamo jedan jedinstveni sustav uprave i kontrole, možete zaboraviti sve integrirane fondove. Zato što ćete nužno, kao što je rekla upravo kolegica iz Italije, imati situaciju da se preklapaju kontrole dva put, tri put, istu stvar ćete kontrolirati. Evo vam slučaj koji smo mi proživjeli. Jedno poduzeće smo prvo mi reviziju izvršili, a devet taga kasnije naša, devet dana kasnije naša službena revizija. I onda su oni rekli mi ste ludi. I onda su otvorili cijeli dučan. Znači, ko je bio tu lud? Mi smo, dakle, drugim riječima očito napravili grešku. Pri čemu ja mogu sve razumjeti, jer ovaj korisnik svih mogućih tih e, svih mogućih dotacija, odnosno svih tih mogućih e, pomoći iz fonda je i na kraju odustao i zatvorio dučan. Iako to apsolutno mogu razumjeti. Hvala lijepo sada profesor Dugano. Vaše konačne poruke i... Da, hvala lijepo. Evropska unija je veliki skok napravila od 2000. godine. I to je zapravo pokazalo da je došlo do vrlo jasnog pojednostavljenja i simplifikacije i pogotovo recimo na strani birokracije gdje su posebno oni pojednostavljivali stvari, ali oni su to i proveli i to je vrlo bitno. 2002. godine je postojala provedeno jedno istraživanje Eurostatova i još su bila puno teže doći do podataka i uopće dobiti pristup bazama podataka. Prema tome to se u ono doba moralo su to recimo, ako se vodilo istraživanje po zemljama članicama, to je bilo jako komplicirano preko različitih ministarstava i tako dalje i tako dalje. Ali uspjeli su i onda je naravno drugi problem bio kako mjeriti, kako izmjeriti te rezultate koje su dobili, odnosno te podatke koje su prikupili, ali i tu su uspjeli. I onda se vidjelo da od one situacije od onda do danas je jako puno učinjeno na području simplifikacije. A moramo to i nastaviti. No da se sad još spomenem i pitanje učinkovitosti. Jer prije nego što mi idemo na daljnje pojednostavljivanje, mi moramo razjasniti i raščistiti pitanje učinkovitosti korištenja europskih sredstava. Postoje naime različiti pristupi u tom rješavanju koje smo mi već i našli i koristili. I ako sad to sve objedinimo, sve ovo čime se mi koristimo, možda ćemo doći do jedinstvenog rješenja. Jer ako dozvolimo da postoje različiti prioriteti, onda će to dovesti do dupliciranja različitih operativnih programa i naših po, postupaka. Regija Temišvara, gdje sam, ko, čijem sam ja izradi operativnog programa radio je bila na trećem mjestu s obzirom na više od 3000 okruga koji su sudjelovali u odnosu na dinamiku rada. Međutim, unatoč tome mi taj indikator kvalitete nismo mogli dosegnuti jer nismo mogli doći do adekvatne učinkovitosti, razine učinkovitosti koja je bila predviđena od samog početka. Dakle, drugim riječima imali smo blokadu. Prema tome još uvijek ne koristimo sredstva koja dobivamo iz tih fondova dovoljno učinkovito. Evo, još jedan primjer kako se stvari i postupci mogu zakomplicirati. Postoji jedan propis prema kojem se treba uvijek pratiti koliko je recimo potrošnja energeneta i energije tijekom projekta koji se recimo sufinancira. E sad imamo onda još jedan projekt iz 2010. koji se odnosi na recimo energetsku učinkovitost zgrada. I sad bi bilo puno jednostavnije da se već u prvoj toj regulaciji stvorila jedna podtočka, jedna podpoglavlja ako hoćete u kojem se odredi energetska učinkovitost u gradnji stambenih zgrada ili bilo kojeg. A ne da se daje još jedna cijela regulacija sa svim svojim naravno pratećim poslovima, jer tako nećemo niku doći. Trebali smo to sve u jednoj objediniti. Ili, mislim, mi naravno uvijek želimo proizvesti dodanu vrijednost. E sad, bruto dodana vrijednost po kilogramu materijala, primjerice, to sto, negdje se kreće kod 1,7 po toj kili, a maksimum je, može biti 3,5. To bi bila, dakle, ta bruto dodana vrijednost. Drugim riječima, samo preko specijalizacije i samo kroz e, razvoj i istraživanje možemo napredovati. A da bi to moglo se financirati, onda bi se moralo barem 50 regija objediniti koji su u istom sektoru aktivne. I ako, da bi se to uopće isplatilo. A tek bez specijalizacije danje koje možemo dobiti kroz samo takav jedan znanstveni razvoj kao što to primjerice rade u SAD-u možemo napredovati. To bi bio recimo jedan okvir unutar kojeg bi se mogle razviti i kasnije koristiti vrhunske tehnologije. I onda bi to, ako se objedini, kao što sam već rekao, najmanje 50 regija ili okruga, onda bi to moglo biti i isplativo. Jer, kao što rekao, mi smo napravili previše studija za različite projekte, ali nis, nemamo jedinstven način postupanja i nismo naše napore objedinili. Pa onda te stvari jednostavno se ne ispla, mogu isplatiti za sad. Gospodine Van mogu vam odgovoriti. Naravno da je jedna veća dodana vrijednost jedna viša dodana vrijednost koja se ostvari po suradniku, a ne e, bruto nacionalni proizvod po BDP, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. To, to bi bila ono što pokazuje, bio pravi indikator učinkovitosti onoga što mi činimo. Dakle, nećemo BDP dijeliti po glavi stanovnika jer e, inače bi kod e, ove, kako mi shvaćamo i tumačimo ovu dodanu vrijednost, imali bi stvarno različita gledišta i različite verzije. I, a to, ne, to bi dovelo do nesuglasice. Gledajte, neki u to stavljaju recimo i održivost i faktor održivosti jako bitan. Ali mislim da je svakako bitno da se smanji potrošnje materijala i to mislim pogotovo na kritične materijale. Recimo u Njemačkoj imate studije koje pokazuju da je kod određenih materijala da postoje još samo e, ograničeni resursi i da za 30 do 50 godina tih materijala više neće biti. Prema tome to nam govori da moramo drugčije proizvoditi. Prema tome ako ne budemo imali specijalizaciju najnovnije tehnologije, znanstveni razvoj i smanjenje potrošnje, nije dobar način kako trošimo novce koje dobivamo i povlačimo iz europskih fondova. Nismo učinkoviti. Onda treće, mi imamo jedan sjajan resurs u Europi, a to je visoko obrazovano i sjajno istrenirano i e, osposobljeno osoblje, odnosno radne snage. I sad trebamo vidjeti u kojim zemljama u Europi se recimo poneki resursi ne iskorištavaju dovoljno dobro i tu bi nam do, mogli, tu bi mogli zahvatiti puno dobrog napraviti. Hvala lijepo. Uh, Hvala našim gostima. Bila je jako zanimljiv ovaj doprinos svi koje smo imali u našoj javnoj raspravi i time bih zatvorila ovu raspravu i krenula sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je godišnje izvješće Europske investicijske banke i evo naše zaključci za mišljenje u ime našeg odbora. Od 2014. su naši sastanci pokušavali napraviti jedan, zapravo dati uvijek mišljenje na svako takvo godišnje izvješće Europske investicijske banke. I za sada je u pitanju predmetno izvješće banke za 2014. Pitanje jasno implementacije kohezijskih tijela koja se povećala bitno zadnjih godina i čini se da će se i više povećati budući da je nova generacija kohezijske politike sagledava i smate, predviđa veće korištenje financijskih instrumenta. Zato je naš odbor odlučio sastaviti mišljenje za e, izvješće koje je nadležan odbor KONT, dakle proračunski nadzor. Ja predlažem da rok za podnošenje amandmana na to mišljenje o kojem ćemo danas raspravljati bude u podne u srijedu 21. listopada. Dakle, srijeda 21. listopada to će biti u podne, će biti e, rok za podnošenje amandmana. Izvjestitelj o tom mišljenju je gospodin Jakovčić koji nije ovdje prisutan, pa dozvolite u njegovo ime da vam ovdje predstavim nacrt tog mišljenja. Mr. Jakovčić already, dear colleagues, I have received a notice from Mr. Drago kolege, ja sam dobila znači, informaciju od gospodina Jakovčića da je bolestan i ne može se pridužiti ovom sastanku. Onda ću u njegovo ime predstaviti nekoliko točaka vezano uz mišljenje o znači, godišnju izvješću Europske investicijske banke za 2014. godinu. On ovdje ističe važnost Europske investicijske banke e, u zapravo e, dodavanju financijskih sredstava u u odnosu na sredstava, sredstva koja daju strukturni fondovi. Europska investicijska banka u svakom slučaju u tom smislu daje veliku podršku. Zbog toga e, podržava financijske aktivnosti e, za 2014. godine e, za hva, e, na primjer 50 milijardi e, eura vezano uz mobilizaciju e, investicija kao dodatak e, financiranju iz e, kohezijske politike i investicijskih fondova. Mogu li vam možda možete li nam da to je ono što imamo na, na, napisano, vi to čitate. Ne, neću ni u kojem slučaju to sve skupa pročitati. Moje mišljenje je da se gospodin eh, Jakovčić eh, fokusirao prije svega na e, pozitivne aspekte izvješća, on je govorio o ulozi Europske investicijske banke i to sve većoj ulozi banke. A drugi dio mišljenja je posvećen opcijama za razvoj, e, znači e, veze između ređija i investicijske banke. To su znači dvije točke koje sam ja isto tako željela istaknuti, a sad ću zapravo prestati sa sa čitanjem e, poruke gospodina Jakovčića. Izvolite. Znači, znači imamo povjerenike u sjeni, počinjemo s njima. Ja ću znači u ime mm, EPP-ovog izvjestitelja u sjeni nešto reći o ovome mišljenju. Možemo reći da struktura samog mišljenja dobra. Isto tako ste istaknuli znači sinergije tih e, naših fondova i sredstava kako bismo zapravo imali e, dobre rezultate naših e, regionalnih politika u smislu boljih i većih investicija. To je izuzetno važno. Gospodin Čiko me je zatražio da podcrtam podršku ne samo za velike projekte, nego isto tako i za projekte malih i srednjih poduzeća. E, Europska investicijska banka je znači dio Europskog investicijskog fonda. Postoji manjak likvidnosti malih i srednjih poduzeća i zbog toga teško je zapravo e, e opstati u takvim uvjetima. U tom smislu te mjere koje će se uvesti će biti izuzetno važne. Druga točka je povezana sa podrškom koju Europska investicijska banka može dati što se tiče suradnje sa regionalnim e, agencijama za razvoj. Postoje znači instrumenti koje postoje u državama, u regijama, u lenderima i to bi zapravo moglo funkcionirati kao instrument i pokret pokretač e, kontinuiranog kreditiranja. U 2014. godini e, možemo reći da kapacitete e, znanja provođenja sustava na najbolji mogući način to je nešto na što bi se trebalo fokusirati. Želim podcrtati zapravo veliku podršku koju Europska investicijska banka može dati ovim regionalnim agencijama za regionalni razvoj u e, financiranju i davanju sredstava. Mogu razumjeti da gospodin Jakovčić je e, tražio e, da se posebno financira makro e, strategija a isto tako da se financiraju tehnologije koje nisu financirane iz obzora 2020. godine. Radi se o visoko razvijenim i konkurentnim e, aspektima razvoja. Imamo cijeli niz novih e, stvari u tom smislu. O, ali isto tako moraju se tradicionalni ekonomski e, sektori e, podržavati kao poljoprivreda, isto tako brodogradnja i turizam. Isto tako, mislim da je, bismo trebali spomenuti i moderne sektore u kojima se stvara više radnih mjesta. I u tom smislu ćemo e, uložiti neke amandmane kako bi podržali e, gospodina Jakovčića u njegovom radnu i gospođa Bresaul. Breso? Nema dovoljno vremena, tako da neću uduljiti, a onda će naš izvjestitelj u Sijeni dostaviti naš tekst izvjestitelju. Kao prvo želim istaknuti važnu ulogu tehničke pomoći koja se može ponuditi lokalnim vlastima, zato jer je najveći problem e, poteškoća u razradi projekata, a nakon toga slijede i pristup financiranju, a i dobra upotreba financijskih sredstava. Drugo, postoji potreba za užom suradnjom e, između parlamenta i našeg odbora e, s obzirom na e, smjernice investicijske banke za ulaganja u velike infrastrukture u Europi i također po pitanju podrške malim i srednjim poduzećima. Dakle, tu možda treba proširiti točku osmu koju je onako izvjestitelj već naveo. I postoji jedna nedoumica u vezi sa financijskim preprekama, odnosno nije nam jasno što to jest. Molili bismo izvjestitelja da u tekstu bolje objasni taj pojam financijskih prepreka kako bismo se bolje razumjeli. Hvala. Mr. Pa, hvala puno, gospodin e, Luer i vi isto tako izvjestitelja u Sjeni predstavljate. Radi se o koordinaciji dva e, odbora istovremeno. Ja sam sada Jim Nicholson i Želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Jakovčiću, njegovo mišljenje cijeli niz aspekata koje možemo podržati posebno što se tiče uloge Europske investicijske banke, što se tiče podrške investiranju. Što se tiče stavka 8, sviđa nam se početak, to u svakom slučaju naglašava ovaj pristup, znači kohezijskom financiranju u okviru programskog razdoblja 2014-2020. godine. Jako je važno da, da pokažemo poreznim e, obveznicama da e, dobar dio proračuna Europske unije ide u okvir u kohezijsku politiku i da se to e, troši na najbolji mogući način. Mislim da e, smo također govorili o potrebi da imamo zapravo usaglačenost i transparentnost e, korištenja različitih fondova. Mislim da e, će mnogi smatrati da je EFSI zapravo znači fond za strateška ulaganja mnogo abstrakat i postavlja se pitanje zapravo veza između EFSI-a i Europskog socijalnog e, fonda i željeli bismo da se te veze jasnije naznače i da trošenje bude učinkovite. Možem, isto tako govori se o boljem korišćenju platforme FI kompasa e, te na području mljekarskog setara kako bi se e, uložilo u produktivni sustav na tom, e, u tom sektoru. Isto tako mislimo da takvo financiranje i aktivnosti e, Europske investicijske banke trebaju zbilja biti konzistentne i e, znači komplementarno postojećim europskim financiranjima. Hvala. E, pošto nema gospodina Jakovčića, onda ću ja maksimalno skratiti E, svoje, svoje iznošenje mišljenja i e, istaknuo bi sljedeće. Da Europska investicijska banka može biti pokretni moment u kohezijskoj politici i regionalnom razvoju Europske unije. Ispred kluba zastupnika zelenih Europskog slobodnog saveza želim istaknuti važnost transparentnosti, odgovornosti i revizije financijskih instrumenata, jednako kao i učestalo utvrđivanje funkcioniranja spomenutih instrumenata. U tom kontekstu, evo, neke dan u medijima je bilo objavljeno kako je Europska investicijska banka odlučila istražiti koliko je zapravo, eh, odnosno da li je, na primjer, u Dieselgate aferi Volkswagen koristio sredstva Europske investicijske banke za razvoj baš spornog softvera koji je korišten za lažno informiranje eh, građana, odnosno svih nas o emisijama iz eh, njihovih vozila. Ono što nas zabrinjava je niska razina isplata korisnicima financijskih instrumenata, što e, možemo vidjeti da napominje i revizorski sud u svojem izvješću. E, vrijednost takvih instrumenata često može biti nedovoljno iskorištena za ostvarivanje općih ciljeva, a vjerujem kako se može raditi o alatu budućnosti kojim se može uposliti, koji se može uposliti kako bi ozelenili europski semestar te potakli projekte za zeleni rast, stvorili zelena ili zelenija radna mjesta. E, zabrinjava me što je gospodin Jakovšić u, istaknuo tradicionalni sektor u sedmoj stavci jer ovaj alat nikako ne bi trebalo koristiti za poticanje i ulaganje u projekte koji su vezani uz fosilna goriva. I za kraj e, želim naglasiti važnost informiranja svih potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja. Radi se o financijskom instrumentu koji može ispuniti svoj potencijal samo ako imamo jasno definirana pravila igre i lako dostupna krajnjim korisnicima. Hvala lijepa. Thank you. Thank you very much. Uh, Hvala. Hvala puno. Imamo li još uh, kojeg drugog izvjestitelja u sjeni? Gospođa Damato. Na, e, izvjestitelj u sjeni nije ovdje, tako da neću uzeti riječ sada o njegovo ime. Možemo to učiniti drugi put. Hvala. Znači, očekujemo da izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni E, rade zajedno, ali možemo reći da je rok za ulaganje amandmana 21.10. srijeda. sad idemo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o godišnjem izvješću za 2013. godini o zaštiti financijskih interesa EU-a, borba protiv prijevara, zahvaljujući znači e, samom e, članku 24 e, ugovora Europskoj uniji vezano uz borbu protiv e, prevara. Govori se znači o važnim politikama, e, uključujući i utjecaj na kohezijsku politiku. Imamo znači izvješće komisije za 2014 13. godinu i ređi u tom smislu ima mišljenje. Gospođa Breso je e, ona koja će ume, e, u ime izvjestitelja predstaviti ovo mišljenje. A i rok za ulaganje amandmana je opet srijeda 21.10. A sada ću dati riječ e, gospođi Breso. Zahvaljujem hva, e, u ime gospodina Vogana mogu reći da nema nikakvih osjetljivosti vezano uz ovo e, e, uz ovo, ovu temu, ali imamo cijeli niz zanimljivih točaka. Što se tiče kohizijske politike, moramo reći da najveći broj nepravilnosti se tiče Europskog fonda za regionalni razvoj, a ne kohizijske politike. Za 2013. godine imamo znači povećanje od 20% nepravilnosti koji e, predstavlja znači jedan e, 193 e, 1649 nepravilnosti koje se smatraju prijevarima. Znači nemamo zajedničke definicije prevara i možemo reći da su te definicije različite u različitim državama članicama. To je zapravo problem i imamo mjere e, prepoznavanja nepravilnosti koje su zapravo različite i na neki način e, bilo bi dobro uskladiti ta pravila, inače je zapravo e, teško uspoređivati situaciju u različitim državama članica. E, mi prepoznajemo rad komisije da zapravo poveća učinkovitost što se tiče tih nepravilnosti i isto tako govorimo o odluci komisije o provođenju procjene sredinom razdoblja 2018. gove. Radi se znači o mjerama koja će zapravo zapravo prevenirati e, nepravilnosti na području kohezijske politike. Mi čekamo ovo izvješće. Imamo isto tako izvješće u AFKU vezano uz imamo izvjestitelja u AFKU vezano uz isto izvješće. Postavlja se pitanje zapravo o kategorizaciji najrelevantnijih i najučestalijih nepravilnosti moramo zapravo e, e, ukloniti tu zbrku između nepravilnosti s jedne strane i druge strane prevara. Trebamo vidjeti na koji način se mogu ukloniti nepravilnosti ako zapravo postoji znači jasna definicija najučestalijih nepravilnosti. Hvala da li u Sjeni žele uzeti riječ. Izvolite. Tradicija je da zamjenjujemo jedni druge. Ja zamjenjujem izvjestitelja sjeni EPP-a. U njegovo ime želio bih reći sljedeće. E, što se tiče nacrta izvješća gospodina Vogana, EPP bi mu želio zahvaliti na radu. Ovaj nacrt izvješća je dobro, znači dobar temelj za raspravu. Za EPP e je izuzetno važno pojednostavljenje. Također je važno podcrtati da svaka nepravilnost znači prevaru i u tom smislu moramo razlikovati dvije stvari. Dvije nepravilnosti koje se ne provode e, sa e, željom da se počini prevara i to se može izbjeći. Isto tako postupci i regulativa se mora pojednostaviti jer bi to dovelo do smanjivanja broja nepravilnosti. E, javna nabava je također za EPP jedno od važnih pitanja. Kad govorimo o regionalnoj politici, najveći dio novca se e, troši kroz e, postupke javne nabave i onda moramo u svakom slučaju detektirati i nepravilnosti i e, slučajeve e, prevare kako bi se mogli boriti protiv toga. Želimo isto tako potaknuti države članice da razmjenjuju dobre prakse. Zbog toga na taj način bismo mogli prevenirati, otkriti i spriječiti slučajeve prevare, a možemo isto tako e, pomoći u tom smislu lokalnim i regionalnim vlastima da se bore protiv prijevara. Ne smijemo zaboraviti da prijevara e, postaje sve više e, međunarodni element te moramo također poduzeti djelovanja na međunarodnom nivou, na međunarodnoj razini. Možda ured e, javnog tužitelja e, u tom smislu može pomoći da izbjegnemo udvostručavanje posla. Hvala gospođo e, predsjednice, to je ono što smo mi željeli reći u ime EPP-a i tako ćemo sudjelovati u depati. Hvala gospodin Čezek, imate riječ. Gospođo predsjedavajuća, u ime grupe ECR-a bih se htio zahvaliti našem izvjestitelju na izradi ovog mišljenja kao i na njegovim napomenama i zaključcima. Međutim, budući da je to prvi koji se odnosi na godinu 2014. mislim da bi trebali vrlo precizno pregledati to izvješće i pogledati kakva je zapravo uzajamno djelovanje ova dva glavna načela politike koje se ovdje koja su ovdje predmeta. Dakle, imamo i na strani troškova kao i na strani prihoda imamo grešaka, nepravilnosti u, u visini od gotovo 540 milijuna eura. Post, što znači da su posljedice bile financijske porast od više od 68 milijuna eura tih troškova. Isto tako vidjeli smo i porast od, od, veće od 80% kod izravnih troškova, posebno u ruralnim područjima. Nadalje, ovdje ima isto tako puno, puno nepravilnosti baš u poljoprivrednim sektorima. I imamo i velikih nepravilnosti koje su zabilježene kod kohezijske politike mora se reći da je većina nepravilnosti se ipak odnosi na Europski regionalni fond. Ali ako uzmete sad sve ovo u obzir, onda vidite da mi, ako smo kod Evropskog regionalnog fonda kod 59% nepravilnosti, moramo reći kod konačne ocjene tih stopa pogrešaka, da će se konačno moć zapravo tek donijeti jedan sud kad dođe 2018. i kad se završi ovaj proračunsko razdoblje i kad se onda sve bude uzelo u obzir. I pitanje je naravno zašto su se izdaci država članica u okviru kohezijske politike dovodili pod znak pitanja. Analizirali su se tisuće poslova godinama 2009. do 2013. iz tog razdoblja i kod 40% su e, zamječene i zabilježene nepravilnosti pogreške izravne kod javnog natjecanja, javnog nadmetanja. Vidjelo se da je jedan veći dio grešaka je potekao od administrativnih pogrešaka. I to je dakle te administrativni komplicirani administrativni procesi i procedure su upravo najčešći uzrok za kasnije nepravilnosti koje se onda vrlo su skupe. Prema tome pojednostavljenje je od ključne važnosti. Šest od grešaka koje su ili nepravilnosti koje su nađene se odnose na korupciju u području javne nabave i to je naravno problem. A onda vidimo isto kako bi se ta sredstva mogla bolje učinkovitije trošiti kada bi isplate iz tog fonda bile pod nadzorom Europske komisije. Na kraju samo da naglasimo kako bi se sve trebalo temeljiti na učinkovitije edukaciji pogotovo na području ovih nepravilnosti i mogućih grešaka. Zato su nam potrebni adekvatni mehanizmi. Hvala lijepo. Gospodin Skark. A ja sam isto umjesto našeg izvjestitelja u smjeni govorim i reći ću vam samo kratko nekoliko bitnih točaka u ovom izvještaju. Mi dakle pozdravljamo izvješće komisije za 2014. glede zaštite financijskih interesa Europske unije, ali ne možemo pozdraviti napredak na području borbe protiv prijevare. Same mi nas brine naime činjenica da nema novih informacija o tome kako je broj prijavljenih slučajeva, u kakvoj je vezi sa iznosima koji su utvrđeni da fale. Prema gospodinu Kessleru to je razlog zato jednostavno onaj jaz, vremenski, vremenska razlika. Znači treba nam metoda sljedivosti koja će nam pomoći da znamo što se dogodilo u konkretnim slučajevima, a ne samo u agregiranom stanju nakon nekoliko godina. Prema tome, cifre bi se trebale biti shvatljivije brojke i stavljene u kontekst. Inače je to preograničeno ovako kako se navode ti podaci, da bi mogli iz toga izvući pouku ili nešto naučiti. Međutim, ima i nekih dobrih točaka. Mislimo da apsolutno pozdravljamo samu namjeru izvjestitelja našeg i možemo pozdraviti važnost transparentnosti koje je dao u svom izvješću o borbi protiv prijevara. Posebno jedna stvar u ovom nacrtu mišljenja koje mi pozdravljamo, najva važnost izgradnje kapaciteta i jačanje njihovih eh, jačanje tih kapaciteta zemalja članica u borbi protiv prijevare. Hvala. A sada vidim da nema nikakvih više izvjestitelja u sjeni, pa dajem riječ kome. Dala mi je znak, ne. Imamo za predstavnika iz Olafa. Hoćete li vi uzeti riječ u ime Olafa? gospođa Marija Scioni Domas. Hvala. Prvo bih se htjela zahvaliti izvjestitelju i svim članovima vašeg odbora koji su nam dali svoju povratnu informaciju kako je prihvaćeno to izvješće i što smatraju da je najbitnije. Naravno, mi ćemo uzeti u obzir sve što smo ovdje čuli kad smo damo pripremali izvješće za sljedeću godinu, ali dozvolite međutim nekoliko komentara s moje strane. Primijetila sam da ste više puta zamjećivali i to naglašavali, to razliku između nepravilnosti i prijevare, dakle greške versus prevare. Ja vas molim da znate da ovo izvješće se prvenstveno odnosilo na nepravilnosti i zatim prijevarne nepravilnosti, pri čemu kod prijevernih e, nepravilnosti moramo razlikovati na one nepravilnosti kod kojih sumnjamo na prijevaru i onih kod kojih imamo dokazanu prijevaru. A mimo to je vrlo jasno definirano i točno u europskom pravu, europskim regulama. Prema tome ovo izvješće se odnosi prvenstveno na nepravilnosti, a to se stavlja naravno onda u kontekst izvješća o prevarama. To je naime bitno tu napomenuti, ukoliko vam možda malo pre, fali više toga o prevarama i tako dalje. Naravno, ja sam primijetila da biste vi volili imati veću vezu između izvješća u slučajevima i otkrićima koja su postignute rezultatima. Međutim, samo povrat povrat i zapljena sredstava koje su zapljena i onda vraćanje sredstava koje su prevarom ili tako dalje ili greškom nestala, to je uvijek ostaje u odgovornosti same zemlje članice u kojoj se to dogodilo. A naravno u slučajevima o kojima izvješćujemo imamo nekakve informacije u našoj bazi podataka, ali mislim da to nisu podaci koji vama dovoljno dobro odražavaju realnost. Zašto? Zato što je funkcioniranje fondova za kohezijsku politiku, mi naime znate da zemlje članice imaju mogućnost da kad otkriju neku nepravilnost, da mogu to prvo same korigirati, same ispraviti. To, to proizlazi iz uredbe same, što znači ispraviti to. To znači da potvrde te tvrtko, istatke, i to je na razini zemalja članica, njihova je obaveza da onda dalje idu tražiti ko je oštećen i da se pobrinu da onaj krajnji korisnik koji je treba koji je eventualno oštećen bude i obeštećen da mu se dakle vrate sredstva koja su greškom ili prevarnom greškom nisu do njega došle da su ga oštetila. Još nešto je vrlo bitno, a to je transparentnost o kojoj ste vi govorili i naravno povrat, kao što smo rekli. Mi sa komisijom radimo vrlo usko, naravno internom, i s našim kolegama iz, iz opće uprave za zapošljavanje, opće uprave za regionalnu politiku. I e, sa zemljama članicama, evo danas smo recimo održali sastanak o koordinaciji svih e, službi koje se bave borbom protiv prijevara u zemljama članicama i tu smo dakle različite te agencije i službe koordinirali i raspravljali o svim stvarima na tim našim koordinacijskim sastancima. Pa Primjerice, 1. prosinca ćemo održati sastanak sa nacionalnim stručnjacima koji su odgovorni za podnošenje izvješća, a to je obavezno podnošenje izvješća. I sad u ovo vrijeme nakon objave paketa svih tih e, odredaba koje su napravljene za sljedeće razdoblje financiranja, onda ćemo imati mogućnost s njima raspravljati kako možemo dalje poboljšati sustav e, izvješćivanja kako bi on više objasnio i pojasnio stanje i prikazao ga i kako bi se informacije u komisiji, odmah dostavile i bila odmah prihvaćena na pravo mjesto. Jer vidite, to je izvješće na koje su obvezne zemlje članice, to je dakle njihovo izvješće o tome šta su otkrili od nepravilnosti. A kao što je Kessler govorio o e, ovim vraćanjima sredstava i pronalašku recimo prevarom e, zamračenih sredstava, to de facto spada pod ingerenciju Olafa, ali u suradnju zemalja članica. I komisija tu i nema toliko informacija da to slijedi, to je, ide između zemlje članice i Olafa. I sad ne znam, hvala, ne znam da li sam još nešto trebala reći. Hvala. Ja podsjećam 21. listopad u podne je ističe rok za podnošenje amandmana u vezi ovog izvješća. Nastavljamo sa sljedećim točkom dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta mišljenja o pregovorima Europskoj komisiji o sporazumu o trgovini uslugama, skraćeno zvanom TISA. Naša izvjestiteljica je gospođa Monika Vana. Hoće li ju neko zamijeniti? Hvala. Dakle, taja TISA, sporazum o trgovini i uslugama, i se trenutno pregovara između 25 članica Svjetske trgovinske organizacije koje tom raspravljaju, uključujući i Evropsku uniju. Zajedni svi skupa te države predstavljaju 7% ukupno globalnog trgovina usluga, trgovine uslugama. I postoji jedan opći ugovor o trgovini uslugama koji govori o poboljšanju pravila ili na području telekom usluga, e kometa izdavanja licenci, morskog prijevoza, transporta i tako dalje. Komisija pregovara u ime Europske unije na temelju mandata koji je dan koju su dali 28 zemalja članica. Parlament može prihvatiti, odobriti ili odbiti konačni sporazum, ali ga ne može dopunjavati ni mijenjati. Nadzorni odbor sastavlja jedan početno izvješće koje bi trebalo poslati i dostaviti i iznijeti dakle, parla, mišljenje parlamenta o tim pregovorima koji naravno vuče svoje podatke od ne samo vlada nego upravo od lokalnih jedinica uprave regije zbog toga pogotovo onda i sastavlja svoje mišljenje. Naša izvjestiteljica je gospođa Vana, rok koji za amandmane je 21. listopada, ponovno jedan četvrtak. A sada dajemo riječ gospodinu Skleru umjesto koji će mijenjati gospođu Vanu. Hvala lijepo, dragi kolege. Danas govorim u ime gospođe Vane, zato jer je ona imala druge obveze u svojoj domovini već je pokušala pomaknuti prezentaciju nešto ranije, ali nažalost to nije bilo izvedivo. Ona zahvaljuje na vašem razumijevanju i raduje se budućem radu s vama. Pročitat ću njezinu izjavu, dakle da vidimo koje je stanje stvari u vezi sa TIS-om. Prvo, TTIP je dosta poznat u javnosti, no TISA nije. TISA se e, provodi bilateralnim e, pregovorima o uslugama u ožujku 2014. godine koje je sada okupio 24 zemalja. Nastoji se unaprijediti GATS sporazum i sada se o tome pregovara plurilateralno, no u kasnoj fazi to će biti na višelateralnoj razini VTO-a ovog tjedna se održava 14. krug pregovora o Ženevi. U nacrtu odbora e, izvješća INCA Mm, e, dakle on je već dostupan ovoga tjedna, a gospođa Vana je također uključila u ovo preporuke i lokalnih vlasti što možemo pozdraviti. Zašto regije treba izneti mišljenje? Mislim da bi bilo ključno da odbor regiji iznese mišljenje o ovoj temi budući da TISA ima ogroman učinak na javne usluge i također na javnu nabavu koja se odvija na lokalnoj razini. Ishod sporazuma TISA također će značajno utjecati na gospodarsku i socijalnu koheziju Europske unije. Sporazum bi, ograničio prostor za manevar na e, subnacionalnoj razini kada je riječ o njihovoj zakonodavnoj, e, kapaciteta i to bi e, umanjilo vrijednost kohezijske politike. I ovo u načelu treba dogovoriti kako bi se domaći propisi podvrgli testu. Dakle, domaći propisi bi utjecali na podnacionalnu lokalnu razinu, a to je upravo razina koja se koristi zakonodavnim sredstvima kojima se obraća TISA. E, zahtjevi za mišljenje. Mi tražimo od komisije i zemalja članica da poštuju ciljeve gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u svojim pregovorima o TISI. E, želimo više podataka i također procjenu učinka TISE na koheziju na lokalnu e, i regionalnu razinu ne želimo standarde, da se standardi i načela kohezijske politike razvodne kao posljedica tisa ili budućih sporazuma o trgovini. Želimo očuvati diskrecijsku moć lokalnih i regionalnih vlasti i pozivamo komisiju da i dalje ojača fleksibilnost kada je riječ o provedbi obveza na lokalnoj razini kao što je i predviđeno člankom 1.3 GAC-a. Također želimo da lokalne i regionalne vlasti sudjeluju u pregovorima koji su u tijeku. I na kraju želimo potpuno isključenje javnih usluga iz pregovora o TISI kao što je gospođa Rening vreći predložila. Kada je riječ o mišljenju, također želimo uložiti nekoliko amandmana. Parlament nije imao vremena djelovati prije nego što je vijeće dalo mandat komisiji i to se dogodilo u skladu sa pravilima, ali sa demokratskog gledišta to nije u redu. Također, brzi postupak u parlamentu nije omogućio da se posveti dovoljno pažnje ovoj temi. Također, Gospođa Vana također izjavljuje da se raduje budućim komentarima izvjestitelja u sjeni i da se raduje budućem radu na ovoj važnoj temi. Želim vas izvjestiti da su dva izvjestitelja u sjeni već gospođi Vani proslijedila svoje komentarje pisano u obliku, gospodin Donino Picola iz SED-a i gospodin Andrew Luer iz EKR-a. A sada dajem riječ gospodinu Takuli, izvjestitelju Sjeni iz kluba ALDE. Hvala gospođo predsjedateljice. Ako sam dobro shvatio, mogu se služiti svojim materinskim jezikom, tako ću i učiniti. Rova puheenjohtaja, hyvät kollegat. Poštovani kolege, Želim iznijeti neka svoja razmišljanja. Želim zahvaliti gospođi Vani na odrađenom poslu, a i izvjestiteljima u Sjeni također, no želim iznijeti nekoliko prijedloga ili zamisli. Nadležnost našeg odbora je upitna i mislim da tu trebamo biti vrlo oprezni u razmatranju ovog pitanja. Kada je riječ o samom tekstu mišljenja, Mislim da znamo da kada Europska unija govori o kriterijima kvalitete, da se time misli na podizanje te razine, ne na snižavanje. Komisija je jasno istaknula da sanitarni uvjeti ili drugi kriteriji se neće umanjivati nego će se jedino ih nastaviti podići na višu razinu. I to je važno istaknuti zato jer je ovo mišljenje o TISI i zbog toga ne bismo smjeli doprenositi na sve trgovinske sporazume, nego bismo se trebali usredotočiti na ovaj sporazum koji je predmetom rasprave. Europska unija nema mandat virati u javne usluge u zemljama članicama. Vlade zemalja članica imaju ovlasti odlučiti o tome što smatraju javnim uslugama. Također, važno želim podsjetiti da su zemlje članice također zadužene za to da se pobrinu da ovaj sporazum ne našteti lokalnim i regionalnim vlastima. To će vijeće morati prihvatiti. I to moramo imati na umu pri razradi ovog mišljenja i izvješća. Dakle, kao što sam rekao, trebamo biti oprezni s ovim mišljenjem, vodeći naročito računa o cilju samoga izvješća a to je dobro uravnotežen sporazum koji će donijeti veći prosperitet zemljama članicama. Trebamo također razumjeti, odnosno znati koju poruku želimo mi kao odbor poslati odboru INTA u svojem mišljenju. Evo, to je ono što sam htio reći. A koliko čujem, kolege su već poslali svoja mišljenja u pisnom obliku. Ja ću isto učiniti kako bi izvjestiteljica imala na raspolaganju sva naša gledišta, a siguran sam da će i kolega Škrlec učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi iznio mišljenja koja su zastupljena u ovom odboru i siguran sam da ćemo doći do najboljeg mogućeg rezultata. Hvala, gospođa Damato. Hvala. E, želim zahvaliti kolegici na tome što je ustrajala na potrebi ovog mišljenja koje će se izraditi u odboru regiji. Dakle, Dijelim se sa zabrinutošću koju je iskazala, to smatram ispravnima, tako je također i naglašeno i u prvim stavcima nacrta mišljenja. To se odnosi na učinak koji bi ti se mogao imati na ovlasti lokalnih i regionalnih vlasti. Kada je riječ o tajnosti koju, koja okružuje TISU po pitanju posljedica na teritoriji, to može biti i još veći razlog za zabrinutost od TTIP-a prve stvarne vijesti ili tekst e, pregovora koji je sad, e, koji tekst e, sporazuma koji je sada u pregovorima potječu od Liksa koji je objavio Julian Assange, a to je po prvi put prije godinu dana razotkrilo prirodu pregovora i time je javno saznala sadržaj poglavlja o financijama. ako ne stupi na snagu pet e, godina nakon toga će taj poglavlje stupiti na snagu. Dakle, zašto tolika tajnost? Pitamo se zašto tolika tajnost po pitanju trgovinskih pregovora. Ti se kaže da će liberalizirati zdravstvo, telekomunikacije i tako dalje u ime deregulamentacije i divlje liberalizacije na teret ovlasti lokalnih i regionalnih vlasti. Nadam se da će komisija, kao što i e, traži kolegica, se savjetovati sa ekonomskim i socijalnim partnerima i lokalnim i regionalnim vlastima. Dakle, govorimo tu o ključnim uslugama koje naše građane koriste svakoga dana na našim teritorijima. Dakle, ne možemo dopustiti osiromašenje ovakvih ključnih usluga u ime interesa i dobiti uobičajenih multinacionalnih kompanija i e, te uz vidne mjere štednje su zapravo su uzročnici jaza koji je sve veći između onih e, bogatijih i siromašnijih u Europskoj uniji. Cilj ekonomske i socijalne kohezije koji treba provoditi regionalna politika je prioritet i to, e, time se mi kao odbor svakoga dana bavimo. Thank you. for opinion. Mr. Hvala. Prvo gospodin Valkarsela, onda gospodin Luer. Da, Neću duljiti, gospođo predsjednice. Svjesni smo činjenice da ako govorimo o sporazumu o liberalizaciji usluga, to iziskuje našu posebnu pažnju. To su vrlo osjetljiva pitanja, baš kao i zaštita podataka, transparentnost i pregovori o javnim uslugama u Europi. Dakle, želim istaknuti da treba doista posvetiti vrlo pozornu pažnju ovim temama koje su kontroverzne i zabrinjavajuće. No, unatoč onome što sam upravo rekao, smatram ne samo da ovo mišljenje može e, staviti naglasak na negativne aspekte, no treba staviti tu i druge naglaske zato jer ovaj međunarodni sporazum može predstavljati određenu priliku. Naime, na kraju krajeva to je način za poticanje rasta i razvoja usluga u privatnom sektoru, a to će također omogućiti i dinamični regionalni razvoj u Europi. Dakle, treba iznaći jednu ravnotežu pozitivnih i negativnih aspekata, no osobno smatram dakle, da se ne može sve sagledavati kao da ima negativne posljedice. Ne, treba e, iskoristiti to što nam se pruža kao priliku. Hvala, gospodine Luer. Obavijestila sam sve da ste poslali svoje mišljenje u pisanom obliku, ali bit će nam drago čuti vas i uživo. E, hvala ponovno na riječi. I ja ću e, zauzeti nešto drugačije stajalište od gospodina Mata, e, gospođe Damato, koja je bila dosta radikalna. Želim zahvaliti gospođi e, Vani na ovom izvješću mislim da bismo mi trebali mi iznijeti mišljenje. Ja sam se kao prvo isprva upitao zašto, no kada sam bolje razmislio, vidio sam da E, dolazi počesto do nesporazuma u raspravama o trgovinskim sporazumima. Dakle, treba posjeći dijalog i transparentnost, što su važni aspekti. Također sam prepoznao e, značaj uklanjanja trgovinskih prepreka u ovom sve više globaliziranom svijetu, ako želimo zadržati našu konkurentnost, Europska unija je najveći svjetski izvoznik, ponavljam izvoznik e, usluga što zapošljava desetke milijuna ljudi u sektoru usluga u Europi. Novo tržište za usluge bi značilo nesumnjivo više rasta i radnih mjesta. Stoje li ljudi u Sjevernoj Koreji ili u Bjelarusu bolje nego u, u oni u Kanadi ili u Jedinoj Kraljevini ili Nizozemskoj. Ne, i postoji razlog za to. Dakle, TISA bi mogla biti značajan sporazum i mogla bi e, dati, e, donijeti jedan poticaj od 20 milijardi europskog BDP-a. E, to bi bilo slično kao i sporazum s Kanadom i e, bi također do konkretnih prednosti za Europsku uniju e, u sektorima poput telekomunikacija, isporuka i također usluga za okoliš. To je jedan od najvećih razloga zbog toga što u Ujedinjenoj Kraljevini i dalje se zalažemo za članstvo u Europskoj uniji. Također, veća transparentnost zakonodavstva može podržati e, i e, program razvoja jedinstvenog tržišta. Čak e, i gospođa Redning, izvjestiteljica za odbor INTA, je rekla da dok svijet ne poznaje granice, dakle i pravila moraju biti takva, a u trgovinama i uslugama imamo najveći potencijal rasta, ali također i najviše prepreke. EKR er želi srušiti te prepreke, ali osigurati se da standardi ostanu visoki, a zemlje članice i lokalne vlasti mogu i dalje upravljati uslugama onako kako smatraju da je potrebno. Dakle, mislimo da je cilj ove inicijative ojačati standarde, a također i stvoriti pravednije tržište za naše poduzeća kada e, djeluju u inozemstvu i neki članovi su na umjereni način odrazili ove komentare. Nadam se da će i mnogi moje kolege iz regija moći ovo podržati. Hvala. Finalize the discussion. Hvala, mi ćemo sada završiti diskusiju. Samo da vam kažem da je rok za amandmane 21. listopad srijeda. U ovom trenutku Znači mi smo prošli sve glavne točke dnevnog reda, sada moramo odobriti odobrenje odluka koordinatora, oni su se danas sastali i poslali su svima e, odluke. Gospodin Vanesteroj, da li se slažete? Ja sam samo pogledao tekst, imam dvije male primjedbe. Moramo imati na umu da imamo tri usmena pitanja koja su spomenuta, to smo se dogovorili oko njih. To isto, isto smo se također dogovorili da imamo ovaj pristup korak po korak. Treći na listi što se tiče simplifikacije ok, listopad tri to želim u svakom slučaju podcrtati da ne dođe do zabune. U odluci koji smo odlučili, e, u kojoj smo odlučili o izvješću o Grčkoj, zove se zapravo e, taj izvjestitelj se zove stalni izvjestitelj Mogu reći da je to zapravo specifična odluka i ne radi se na neki način o uobičajenom e, izvjestitelju. Evo mislimo da osim toga sve drugo je kako treba. Želim vam vas informirati vezano uz usmena pitanja. Ja sam već e, stavila e, svoj potpis na pisma što se tiče usmenih pitanja. Možemo u svakom slučaju pokrenuti rez slijed kako bismo pokazali koliko ovo pitanje pojednostavljenja važno. Mi ćemo isto tako spomenuti ovu primjedbu vezano uz stalnog izvjestitelja. Uz ove primjedbe to je uz su, e, to je usvojeno, imali e, kakvih točaka pod razno. Nakon tako dugog dana ja sam očekivala da ćete još imati ideja, a sada ćemo se ponovo, e, sastaćemo se ponovo 12. studenog u srijedu od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30. A zahvaljujem također prevoditeljima što su nas pratili tijekom ovog dugog dana.